Otvaramo zasjedanje. Dakle, nalazi savjetodavnog istražnog odbora o e, zlostavljanju unutar Europskog parlamenta i nakon razmatranja pisanih izjava te nakon provedenih saslušanja predsjednik je odlučio prema članku 11. stavak 6. E, nametnuti kaznu Mariji Joao Rodriguez zbog e, zlostavljanja e, akreditiranog asistenta. Kazna se sastoji od ukora i zastupnica je obavještena jučer prema članku 167 može podnijeti žalbu predsjedništvu. E, do konačnog nalaza će se ukor suspendirati. Dakle, ovo nije lijepa tema s kojom su trebali započeti, ali dobro. Idemo sada sa e, dnevnim, s našim dnevnim redom. O, dakle, prijedlogu rezolucije podnesenom nakon izjave komisije o sveobuhvatnom okviru Europske unije za endokrine disruptore. nemamo spontano javljanje za riječ i nećemo prihvaćati plave kartone. Dobro jutro. Prije 20 godina Europska je komisija usvojila prvu strategiju o endokrinim disruptorima. Možemo biti ponosni na napredak koji smo ostvarili od tada. Danas smo priznati kao jedne od svjetskih eh, lidera po pitanju tih tvari. Od 1999. godine zabranili smo ili ograničili korištenje velikog broja endokrinih disruptora. Osim toga, mi smo prvi ustanovili kriterije reguliranja u propisima vezanim za pesticide i biocide. Također smo financirali i davali potpore međunarodnim organizacijama. To međutim nije dovoljno. Endokrini disruptori su i dan danas izazov u svijetu i izvor zabrinutosti za veliki broj građana. Ne možemo samo se osloniti na ovo što smo postigli do sada već moramo učiniti više. Iz tog razloga je Europska komisija dala komunikaciju o endokrinim disruptorima i komisija je time pokazala da želi zaštititi građane i okoliš. Komisija e, nastavlja i dalje raditi na kriterijima za biocide i pesticide. Pristup Europske unije e, toj temi mora se biti znanstveno utemeljen i e, držati se načela predostrožnosti. Moramo smanjiti izlaganje endokrinim disruptorima, zatim moramo pospješiti znanstveni rad na tom planu i treće moramo promicati aktivni dijalog sa svim dionicima. Komisija je odlučila poduzeti različite mjere koje su sve navedene u našem priopćenju. Drago mi je što vas mogu obavijestiti da smo započeli s radom o svima njima. Provjera eh, valjanosti ovoga što radimo sa, na temu endokrenih disruptora završit će se do 2020. godine. Također sastao se i naš prvi forum dionika, a e, pokrenuli smo i web portal. To su kratkoročni e, to su e, kratkoračne djelatnosti koje smo predvidjeli, dok je istraživanje u okviru naših dugoročnih planova. Dame i gospodo, neke od vas su razočarani time da mi provjeravamo valjanost naših E, zakonskih propisa do sada želite više, ali mi smo uvjereni e, da, će to, e, da je to dobar pristup. Danas se bavimo endokrinim disruptorima iz različitih uglova, a Europska komisija smatra da se tim tvarima treba pristupiti dosljedno. Međutim, prije nego što promjerimo zakonodavstvo, moramo vidjeti jesu li i kakve promjene potrebne. Jer provjera tih tvari ne znači da je to nedosljedan pristup. Već smo došli do određene procjene, međutim nijedna se nije bavila svim relevantnim pitanjima. Osim toga, moramo nekim pitanjima e, pristupiti iz više uglova. Provjera dakle zakonske regulative će upravo postići željene željene efekte, a to je da ti proizvodi se vide e, kako e, se, kako one stoje u svakodnevnom životu, recimo u igračkama. Endokrini disruptori i naša procjena njih neće početi početka. mi se temeljimo na svim dosadašnjim saznanjima. Nakon toga komisija će dati formalnu odluku. Dame i gospodo, prije nego što zaključim, htjela bih nešto reći i o tome kako rade službe komisije kako bi e, smanjili škodljivost endokrinih disruptora. Naročito radimo na tome da zaštitimo ranjive potrošače. Komisija razmišlja o tome e, kako će brzo procijeniti njihovo korištenje u kozmetici i eventualno brzo djelovati nakon te procjene. Isto tako to radimo na pitanju bisfenola A. I e, odmah ćemo kada završimo prvu fazu krenuti djelovati. Uvjeren sam da ćemo u svim relevantnim mjerima politike ostvariti cilj do kojeg nam je svima stalo. Hvala povjerenice, a sada ćemo krenuti sa prvim krugom govornika. Najprije gospođa Gerling u ime Europske pučke stranke na tri minute. Hvala lijepa. Ja danas govorim u ime gospodina Gizekeja koji nije u mogućnosti nazočiti ovom sastanku. U ime Europske pučke stranke želim u velikoj mjeri podržati prijedlog rezolucije Europskog parlamenta i E, to je sve sukladno formuliranju europskih okvira za endokrine disruptore. U e, ovoj e, rezoluciji naglašavaju se mnoge, mnogi aspekti da se radi o školi i procjeni školske zadaće sigurno bismo našli komentar učitelja treba rad pospješiti i treba raditi marljivije. Mi nas brine da se ne radi dovoljno brzo i bojimo se da slučajno ova tema ne siđe s dnevnog reda. Moramo imati popis stvari, to smo naglasili u tekstu parlamenta i e, moramo proučiti sve efekte E, tih e, tvari. To je nešto što jako podržava cijeli Europski parlament. Velik broj govornika i zastupnika ovog tjedna je rekao da im je to posljednji puta da govore u parlamentu. Ja sam zastupnica iz Velike Britanije, pa mi dopustite da kažem nešto o Brexitu i o tome kako se on odnosi na ovu temu. Iz Brexita sam puno naučila. Naučila sam da se ne smije nikada slijepo ideološki pristupati ničemu. E, često e, reagiramo emotivno i instinktivno. Moramo e, jako pažljivo lučiti naša uvjerenja od onoga što je utemeljeno na dokazima. Jer kasnije i čovjek može zašaliti i teško se vratiti natrag. Kakve to veze ima sa endokrinim disruptorima? Mislim da ima itekako veze, jer ovdje jako puno čujemo ideološku histeriju, kako bih ja to nazvala, o endokrinim disruptorima. Amandman prvi dobar je primjer toga. Mi iz Europske pučke stranke nećemo ga podržati jer poziva na iste mjere za E, one tvari za koje se smatra da su endokreni disruptori, baš one iste kao i za one koji su dokazani endokrini disruptori. Smatramo da to nije u redu. Što se tiče e, Brexita i endokrinih disruptora, moramo sve to smireno proučiti kao i sustavno proučiti. Mi to u osnovi podržavamo, ali ne podržavamo amandmane. I željno očekujemo da se u sljedećem parlamentarnom sazivu napreduje po ovom pitanju. Hvala sad u ime SID-a gospođa Dali. Hvala lijepa. Povjerenice, odgoditi konkretna djelovanja za reguliranje endokrenih disruptora nije luksus koji svi možemo priuštiti. Te su tvari prisutne u mnogim materijalima i predmetima oko nas, od kozmetike, dječjih igračaka i plastičnih bosa. Europska komisija mora sve učiniti kako bi se opasne tvari prestale koristiti, ali da bismo to ostvarili potrebna nam je politička volja i konkretno djelovanje. Imam osjećaj da je Europska komisija načinila premalo toga i to prekasno još uvijek treba mnogo konkretnoga napraviti kako bi se u potpunosti zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš. Tvrdimo ovo jer i uz ovu strategiju isključujemo i dalje igračke i kozmetičke proizvode, što jednostavno dovodi do različitih nacionalnih standarda koji postoje u različitim zemljama, što znači da potrošači ne znaju na koji stupanj zaštite mogu računati. A osim toga u Europi postoje različite norme. Moramo imati jedinstvene norme i moramo zaštititi e, ljude i okoliš. Što moramo staviti na prvo mjesto. Moramo dakle izbaciti endokrine disruptore iz različitih tvari i proizvoda. Kao socijalisti i demokrati zalažemo se za zaštitu građana. Zalažemo se i za horizontalnu definiciju sukladno definicijama Svjetske zdravstvene organizacije. Građani imaju pravo znati da je njihov svakodnevni okoliš i proizvodi kojima se svakodnevno koriste nisu štetni po njihovo zdravlje. Tražimo od Europske komisije da prihvati našu rezoluciju jer je došlo vrijeme da jednom za svakda prestanemo koristiti endokrine disruptore. Hvala, a sada u ime kluba ALDE gospođa Riz. Ja sam u ovom parlamentu od 1999. godine i ovih 20 godina ne možemo reći da se znanstveni o, da se regulativni okvir o endokrinim disruptorima promijenio, ali znanost se promijenila i vidi se da oni utječu na ljudsko i životinsko zdravlje. E, postoje problemi e, sa plodnošću i uzrokovanje određenih bolesti. To se sada dokazalo. 2013. godine Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da se radi o opasnosti na svjetskoj, eh, svjetskih razmjera. Mi dakle jako kasnimo. Europska komisija jako je kasnila s djelovanjima. Nakon četiri godine nismo puno napredovali. Nova strategija povjerenice je eh, propuštena prilika. Definicija, sama definicija endokrenih disruptora primjenjuje se isključivo za fitofarmaceutske proizvode, a poznato je da 80% unošenja tih tvari dolazi putem hrane. Treba ih dakle zabraniti u konzervama e, jer i drugim e, spremnicima koji su u kontaktu s tom hranom. Isto tako vezano za igračke. Više od tisuće endokrenih disruptora postoje, a 90 ih je nađeno u samo jednoj rijeci u Francuskoj prije nekoliko dana. Dakle, treba jako e, ubrzati rad na tome. Bisfenol A o kojem se najviše istraživalo je jednostavno <clears throat> još uvijek e, tvar koja nije zabranjena. Belgija, Francuska tek počinju e, donositi zakone protiv toga. Europa mora imati svoj smisao, treba slušati znanstvenike. Naša strategija ne ide dovoljno daleko, moramo napraviti više i brže. Hvala lijepa. A sada gospođa Konečna u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Šteta je što moramo govoriti o ponovno endokrinim disruptorima jer komisija dovodi u pitanje zdravlje čitavog jednog naraštaja europskih građana koji se moraju nositi s rizicima za njihovo zdravlje. Od 1999. i prve strategije Europske komisije o endokrinim disruptorima jednostavno gubimo vrijeme. Nismo puno toga napravili. Nismo u stanju primijeniti nikakve mjere kako bismo smanjili izlaganje građana tim tvarima. U pet godina Europska komisija nije načinila ništa iako je sud Europske unije e, rekao da je to kažnjivo. E, endokrini disruptori prisutni su svugdje, od kozmetike, hrane, e, lijekova, čak i do, u igračkama s kojima se igraju naša djeca. Proizvođačima smo dali dovoljno vremena da sami nađu rješenje. Naravno, oni nisu našli nikakvo rješenje. Mi smo čak naprotiv e, ustanovili kako oni e, manipuliraju znanstvenim rezultatima. To su sve pitanja s kojima se moramo pozabaviti puno dublje nego što smo to činili do sada. Endokrine disruptore moramo i regulirati baš kao karcinogene tvari i zato e, moramo regulirati baš u svim sektorima gdje oni postoje i moramo odrediti u kojem vremenskom roku ćemo ih u potpunosti prestati koristiti. Moraju imati jasne kriterije za njihove analize i testiranje. Baš kao i mutageni i karcinogene tvari, moramo znati da nema sigurnog praga za izlaganje endokrinim disruptorima. Ograničenja koja, sada postoje za bisfenol A su jednostavno prevelika, to su preveliki pragovi. Jer studije pokazuju da je izlaganje bisfenolu A e, puno veće od tih e, graničnih pragova. Dame i gospodo, podržavam rezoluciju Europskog parlamenta i želim naglasiti da smo uložili nekoliko amandmana koji će poboljšati tu rezoluciju i koji će izraziti frustraciju Europskog parlamenta zbog neaktivnosti komisije. I za kraj, jedna krišna rezolucija neće biti sama po sebi dovoljna. Hvala ime zeleni gospođa Rivazi. Hvala. Povjerenice, priznajem da je ovaj parlamentarni saziv propustio priliku da regulira endokrine disruptore. Kao što su rekli kolege, od 2013. godine Svjetska zdravstvena organizacija kaže da se radi o opasnosti na svjetskoj razini. Mnoge bolesti su e, jako e, prisutne tome od e, raka pa do pretilosti, ali čak i sporije mišljenje i koncentrac, pad koncentracije kod djece može biti uzrokovana endokrinim disruptorima. Mnogo je toga poznato. A što radi komisija? Komisija kupuje vrijeme. Iskreno govoreći, jedan saziv, a vi ste nam 99. godine rekli da imate strategiju, ali što ste napravili u 20 godina? na osnovu čega ste napredovali? Zahvaljujući Europskom parlamentu. Jedna svije, švedska ministrica i Europski parlament morali su obratiti komisiji i tražili da nešto komisija napravi. Vi niste e, udovoljili europskim propisima da bismo od vas saznali što su endokreni disruptori. Kao zastupnica kažem si pa Bogu hvala da postoje i zastupnici koji brinu i skrbe za zdravlje europskih građana. A što nam vi kažete? Koristit ćemo načelo predostrožnosti i smanjiti izlaganje građana. Kada vidim kako je gospođa e, Domeneks i gospodin iz značajnih znanstvenih instituta u njihovim studijama kaže kakva je situacija kod trudnica, kakvi problemi sve postoje kod stanovnika, a vi nemate čak niti precizan plan djelovanja. Molim vas, pogledajmo se sa zakonodavnog stajališta. Čak ne postoji niti e, horizontalna značajna definicija endokrinih disruptora u kozmetičkim proizvodima, o spremnicima za e, prehranu. Imamo samo e, za pesticide tu definiciju u okviru direktive Rič. I pogledajmo kakva je sada situacija tko je tu lud. Prema tome, trebamo sada u sljedećem sazivu raditi na prijedlozima Europskog parlamenta kako bismo izbacili endokrine disruptore baš koji mutagene tvari i karcinogene tvari jer moramo napredoti po pitanju e, zdravlja građana. Hvala lijepa. A sada povjerenice čekamo vaš odgovor. Hvala svim zastupnicima na komentarima. Gotovo 20 godina nakon prve strategije Europske zajednice u endokrinim disruptorima, oni su i dalje izvor zabrinutosti velikog broja europskih građana. Svi ste to naglasili. Značajno smo napredovali u razumijevanju i reguliranju endokrinih disruptora. Slažem se s vama da je važno da zajedno ubrzamo napore Europske unije. Kao što sam već ranije rekla, službe komisije već su počeli raditi na različitim mjerama na osnovu strategije od prošle godine Istovremeno pospjeći ćemo korištenje sadašnjih politika relevantnih za endokrine disruptore. Radi se o područjima gdje je koordiniranje politika zaista bitno. Mogu samo pozvati Europski parlament da i dalje radi na zaštiti građana i okoliša, a istovremeno da e, bude da radi povoljno za unutarnje tržište gdje, koje će biti dobro za poduzeća. I za kraj, u ime povjerenika Andriju Kajtisa i u moje i osobno ime želim vam e, sve najbolje bez obzira na to što budete radili u budućnosti. Hvala. Primili smo jedan prijedlog rezolucije za kraj ove rasprave od kluba zastupnika Pučana, socijalista i demokrata, ECR-a, Aldea, Zelenih i GUE. Rasprava je ovim završena, a glasat ćemo naravno danas. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću gospođe Kluni o e, jedinstvenom e, sučelju, e, pomorskom sučelju u Europi i sada ću dati izvjestiteljici riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice dragi izvjestitelji u sjeni. Ovo je bio vrlo pozitivan fajl za sve nas, jako smo lijepo surađivali na ovoj temi jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. E, cilj ovog izvještaja je pomoći cijeloj brodarskoj industriji, e, olakšati e, registraciju plovila koje uplovljavaju u luke, time što ćemo nastojati uskladiti skup podataka koje će brodari morati e, ispunjavati. Trenutačno je cijeli sustav vrlo fragmentiran i vrlo je komplicirano brodarima koji ulaze u pojedine luke ili čak u različite zemlje. Komplicirano im je ispunjavati sve te različite zahtjeve. Dakle, cijela ideja iza toga jest da olakšamo trgovinu, da bude jednostavnija te da uskladimo e, skupove podataka koji se traže. E, jako smo lijepo surađivali i sa lukama, ja sam ih također imala priliku i posjetiti. E, I moram reći da su neke luke u vrlo naprednoj fazi i da smo iz luka dobili jako do, puno dobrih ideja o tome na koji način uskladiti e, cijeli sustav. Stoga kao što sam rekla, jako smo lijepo surađivali na trijalozima također i želim zahvaliti povjerenici e, te rumunjskom predsjedništvu što je sve teklo vrlo glatko. E, u parlamentu sam se najprije sastala s predstavnicima brodarske industrije e, i od njih sam čula s kojim se problemima i izazovima susreću. Stoga mi je bilo vrlo drago da i oni smatraju da će im ovo olakšati posao isto vrijedi da će, e, to će također pomoći i u pregovorima, trgovinskim pregovorima sa SAD-om, sa Kanadom te sa ostalim trgovinskim e, sporazumima. Jer su ti sporazumi svi vrlo bitni e, za našu industriju, za poslovnu zajednicu Europske unije, ali i za europske potrošače. Kao što sam rekla, e, ovim izvješćem nastojimo stvoriti jedinstveno europsko pomorsko sučelje za oko 2 milijuna luka. E, u nekim se lukama još uvijek koristi papir. E, to treba promijeniti. Isto tako u nekima se postoji pretirano administrativno opterećenje i to bi stvarno trebalo sve pojednostavniti. Sve se očekuje se Mm, da će do 2030. E, administrativno i financijsko opterećenje za e, brodare se značajno smanjiti. E, pokušali smo riješiti čitav niz pojedinih problema. Kao prvo da se utvrdi što već postoji u lukama i onda da se to nadogradi. Zatim u nekim slučajevima kada se traže dodatni podaci da se i to e, može prilagoditi. Zatim tehnološka neutralnost je također bila dijelom naše rasprave. Te dimenzija upravljanja. To je prema mojem mišljenju bilo također vrlo važno, a i kolege izvjestitelji u Sjeni će se osvrnuti na to. Dakle, e, vrlo će se jasno definirati tko će biti e, odgovoran i na koji način će se e, sve pratiti. dakle, kao što sam rekla, komentari su bili vrlo pozitivni i veselim se sljedećoj fazi provedbe i također se radujem da ćemo napokon smanjiti i administrativno opterećenje i vrijeme čekanja te da ćemo na kraju olakšati našim brodarama uplovljavanje u europske luke. Hvala vam sada riječ ima povjerenica, izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Komisija je vrlo zadovoljna da e, su zakonodavci postigli politički dogovor o ovoj uredbi kojom se uspostavlja jedinstveno europsko pomorsko sučelje. Sada ćemo napokon uspjeti odgovoriti na e, potrebe industrije koje traži dakle potpuno usklađene zahtjeve u svim europskim e, lukama. Želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Klun te izvjestiteljima u sjeni iz odbora za promet. Drago mi je da ste svi ovdje. Hvala vam puno na vašem trudu te na vašem radu. Zbog toga je Zbog toga smo i uspjeli postići sporazum na vrlo jednostavan način. Danas brodari troše od 1 do 3 sata u svakoj luci u kojoj uplove upravo na prijavu. Nova pravila će e, to vrijeme smanjiti za 60% i na taj će se način uštedjeti 2,5 milijuna sati svake godine. te uštediti 725 milijuna eura do 2030. To će se omogućiti zbog toga što će se definirati jasni i zajednički standardi i skupovi podataka jedinstveno europsko pomorsko sučelje će postati e, interoperabilno okružje i osigurat ćemo e, usklađeno sučelje za prijavu svih tih podataka. To sučelje će omogućiti i razmjenu te ponovnu upotrebu podataka i jednom kada se bude u potpunosti provelo ovo će sučelje osigurati da e, brod prijavljuje jednake informacije bez obzira na to u koju luku uplovljava. Cijela logistička mreža će također iskoristiti bolju i učinkovitiji protok informacija. Brodarski sektor smatra da je ovaj propis jedan od najrelevantnijih e, inicijativa i poboljšanja operativne učinkovitosti, te da je vrlo koristan u smanjenju administrativnog opterećenja. I već su izrazili da su iznimno zadovoljni sa kompromisnim tekstom. Ovaj kompromisni tekst ne samo da ispunjava zahtjeve sviju e, triju institucija i pomorskog sektora, već koristi i cijeloj logističkoj mreži. I to na način da se promiče digitalizacija te e, učinkovitiji protok informacija. A to naravno direktno utječe na konkurentnost te na mogućnost e, da pomorski sektor bude u potpunosti povezan u multimodalna rješenja. Hvala vam puno. Hvala vam. A sada ćemo čuti govornike u ime kluba zastupnika. E, najprije ćemo čuti gospodina Van den Kampa iz kluba zastupnika Europskih pučana. Hvala. Dobro jutro svima. I želim i ja zahvaliti izvjestiteljici Klune koja je pratila e, ovu prilično složenu temu. Kada govorimo o digitalizaciji u sektoru prometa, ona se nastavlja i to bez prekida. Nadamo se da će to dovesti do učinkovitijeg sustava prijevoza koji će i manje zagađivati. Što se tiče ovog jedinstvenog europskog pomorskog sučelja, ovdje je u igri i čitav niz aspekata koje možemo svesti na e, prijave koje rade brodovi registracije kada uplovljavaju u luku. Ovdje se ne radi samo o lučkoj dokumentaciji, nego i o carinskoj dokumentaciji i također e, registriranje svih opasnih tvari. Ovo ovo sučelje pokriva čitav niz različitih aspekata. E, ta direktiva iz 2010. godine nije bila baš najuspješnija i upravo je zbog toga komisija predložila novu direktivu i nadamo se da će ona moći e, razjasniti stvari i stvoriti veću usklađenost. E, osobno sam pomalo zabrinut zbog suradnji između drugačijih sustava. E, mene sada zanima kako bi se to moglo u praksi zapravo odviti. Nadam se da će povjerenica izbliza pratiti primjenu direktive. E, predsjedniče, to je bilo moje zadnje izlaganje u ovoj dvorani. Želim zahvaliti svima na izvrsnoj suradnji posebice eh, eh, dvoje tvrdih liberala, Telički i gospođi Bulc. Hvala vam. trebali biste dobiti značajan pljesak kao jedna od ključnih figura ne samo u odboru eh, a, TRAN i želim vam i ja također zahvaliti jer smo stvarno jako lijepo i uspješno surađivali. Hvala vam, a sada na dvije minute u ime socijalista riječ ima gospodin Fleckenstein. Dra, hvala predsjedniče. Mm, kolegice i kolege, htio bih zahvaliti izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni i također komisiji na izvrsnoj suradnji na ovom dokumentu. Glavni cilj ove uredbe je da se smanji administrativno opterećenje. To je cilj koji smo uspjeli postići i to znači da će sigurno biti manje birokracije za sve, kako i za e, lučke ovoga djelatnike, tako i za e, plovila. Riječ je o tome da će se poboljšati komunikacija između e, lučke uprave i između plovila. Također, uspjeli smo zajamčiti pravodobno osposobljavanje za sve one koji će sudjelovati u provedbi ovog sustava, zato što znamo da je to ključno. Moramo imati dobro osposobljeno osoblje. U okviru ove uredbe donijeli smo niz poboljšanja za lučki sektor. U posljednjih pet godina napravili smo čitav niz drugih poboljšanja. Znamo da je ovdje riječ o paketu, o lučkom paketu, o lučkom paketu koji se počeo primjenjivati prije nekoliko tjedana. Također smo osigurali financijsku transparentnost, poboljšali smo prava radnika, a odnedavno, zahvaljujući direktivi o iskrcavanju otpada smo se i pobrinuli i za zaštitu okoliša. Na kraju ovog saziva htio bih zahvaliti svima na izvrsnoj suradnji. Također se možemo i pohvaliti na neki način zato što smo napravili e, sljedeće, a to je da smo poboljšali konkurentnost luka i to je pozitivno ne samo za moju hamburšku luku. Hvala sada sad gospođa Majsner. Hvala. Predsjedatelju, povjerenice, dragi kolege. Evo, danas se za mene zatvara jedan krug, ne samo zato što je ovo moje zadnje izlaganje, nego 2009. godine mi smo radili upravo na prethodnoj uredbi kada smo govorili o elektroničkim vozilima. E, dakle, tada smo govorili da mora postojati jedinstveno sučelje koje ne bi trebalo biti obvezno svugdje, ali smo primijetili da se pokazalo upravo suprotnim. I upravo smo u ovih pet godina, bar na papiru, uspjeli provesti u praksu digitalizaciju u tom sektoru. I to je i velik napredak kako bismo na neki način uspjeli zaključiti puno brže sve postupke. Evo Knut mi je na neki način uzeo riječi iz usta. E, istina je da oboj dolazimo iz Njemačke, iz sjeverne Njemačke. Moram reći da smo u ovom sazivu napravili e, jako puno za luke. Ovdje je riječ o e, paketu za luke. Također smo imali izvješće na kojem sam ja surađivala. Sada imamo izvješće zastupnice Klun i također moje izvješće o otpadu. Možemo reći da smo jako puno napravili. Ovo je moje zadnje izlaganje i htjela bih e, zahvaliti svima i Zadovoljna sam da, iako nas je danas malo, bilo bi bolje da nas je više s obzirom na važnost ovih e, tema, ali Mogu reći da su prisutni kolege koji su ovih pet ili deset godina e, zaista bili kolege koji su e, za mene puno značili dok sam ja bila zastupnica. Jako rado sam obavljala ovaj posao, drago mi je što i prestajem s tim. I drago mi je što je povjerenica Violeta Bulca ovdje s nama danas i što danas e, ti, Pavel, predsjedaš e, ovom sjednicom kao moj kolega iz odbora za transport, za prijevoz. Drage kolege, ovo što sam rekao gospodinu Van den Kampu naravno vrijedi i za sve vas. Vi koji odlazite se stvarno ostavili značajan drag u ovom parlamentu i drago mi je da sam imao priliku s vama raditi. A sada ćemo u ime EFTD-a nastaviti sa gospođom Seymour. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Znam da je ovaj izvještaj vrlo važan zato što je vrlo važno uskladiti zahtjeve za prijavljivanjem. I drago mi je da će se napokon smanjiti administrativno opterećenje za ovu industriju u Europskoj uniji. No mene brine skladištenje podataka i praćenje e, korištenja tih podataka. Europska unija je snažna koliko je i njezina najslabija karika. Bojim se da ovakav e, skup podataka neće koristiti e, lukama Ujedinjene kraljevine, budući da je većina njih u privatnom vlasništvu. I još jedan osoban e, komentar. Ovo je najvjerojatnije jedan od mojih posljednjih govora u vječnici. I htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim svima u parlamentu, svom osoblju, svima koji su bili strašno strpljivi i pružali mi golemu podršku za vrijeme mojeg boravka ovdje. Uvijek ću braniti prava svi u vas koji želite obraniti viziju Europske unije, ako je to vizija vaše zemlje. Znam da mnogi od vas ne razumiju zašto Ujedinjena kraljevina želi e, napustiti europski projekt. Reći ću vam samo jedno. Trebali bismo slušati i pronaći način komunikacije e, budući da stranka Brexit već sada vodi u ispitivanjima javnog mnjenja. Hvala vam kolegice, vama također želim sve najbolje. A sljedeći na dvije minute, sljedeća na dvije minute je gospođa Pjetikajnen, izvolite. Hvala vam. Ovo je ključno za potpuno funkcioniranje europske e, ekonomije. Stoga sve što možemo mi učiniti kako bismo unaprijedili njihov rad i njihovo funkcioniranje je ključno. Zbog toga želim zahvaliti i komisiji i izvjestiteljici na odličnoj suradnji. Ovaj slučaj pokazuje vrlo jasno što znači kada Europska unija učini nešto zajedno. Pokazuje što sve možemo postići ako zajedno radimo na unapređenju ovog sustava. Isto tako ovo je vrlo dobar primjer što digitalizacija znači u praksi. E, korištenje digitalizacije u izvještavanju, u prijavama, u praćenju se također mogu uštedjeti značajni troškovi te unaprijediti e, kvaliteta poslovanja. Nakon svega ovoga još bih izrazila nekoliko svojih želja. Znam da neke europske luke već posluju u skladu sa zaštitom, e, sa načelima zaštite okoliša. No kad govorimo o kružnoj ekonomiji, morali bismo napraviti popis očekivanja od luka kako i zatražiti od njih da se svaki materijal koji se može ponovno iskoristiti doista i iskoristi. Tu naravno govorim i o spalionicama te o sustavu e, purifikacije za naftu Isto tako moramo stvarno pratiti da sve naše plote e, prate sve propise koji se odnose na zaštitu okoliša. To se odnosi na e, zahtjeve za zbrinjavanje otpadnih voda, te ostalih vrsta otpada koje se ponekad ostavlja u lukama. Naravno, stvarno trebali bismo reciklirati što je više moguće. A sada riječ na jednu minutu ima gospođa Demonte, izvolite. Zahvaljujem. Dolazak novih tehnologija mijenja kompletnu svjetsku pozornicu, tako i mobilnost. Također je to veliki izazov kako bi Europa ostala svjetski lider u tom području. E, sve ovi zahtjevi koji se moraju ispuniti svaki put kada brod uplovi u luku, njih je jako puno i zato moramo smanjiti te formalnosti, moramo uvesti jedinstveno sučelje za e, službeni postupak prijave. E, nama nedostaje usklađenost u tom postupku u državama članicama što predstavlja veliko administrativno opterećenje za dionike. E, sa tim jedinstvenim sučeljem mi ćemo moći smanjiti te, ta opterećenja te povećati interoperabilnost i povezanost između nekoliko sustava te povećati učinkovitost korištenja podataka. Ja želim zahvaliti povjerenici i njezinom timu na odličnom radu. Želim zahvaliti e, kolegama i e, znači na svidenja i hvala. Pozdrav i na slovenskom i na friulanskom koji kaže Friulan Melenge i Hvala vam svima, hvala povjerenici, hvala predsjedatelju. Hvala vam, da, furlanski nije samo vaš Uh, materinji jezik, već je to i vrsta odličnog vina kojem jako volim. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Liberanski na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. Predsjedatelju, gospođo povjerenice, od mene su zatražili predstavnici Lučke uprave e, da im razjasnim što novoga smo im ovdje donijeli. Da, ja mogu reći da ne samo njima, nego također i ribarima da predstavljamo jedan jedinstveni sustav nadzora svih e, propisa koji se tiču zaštite okoliša. Osim toga, također e, donosimo i integraciju tog sučelja na europskoj razini. Time ćemo dobiti nižu razinu e, formalnosti, znači birokracije i na taj način možemo reći da možemo, da ćemo time i bolje štititi okoliš. Kao i kolege prije mene, ja želim zahvaliti kolegi Vin van der Kampu koji je otišao iz dvorane, ali zahvaljujem i kolegici Meissner, kolegi Fneckensteineru i zahvaljujem svima na suradnji u odboru za promet i zahvaljujem i vama povjerenice na ovih pet godina rada do sada. Hvala vam. E, e, sve najbolje i vama, gospodine e, Liberanski. A sada riječ ima gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala predsjedatelju. E, trenutno svi radnici u e, lučkim, e, u, znači, lučkim postrojenjima moraju napraviti previše toga kako bi svaki put prijavili brod kada uplavlja u luku. Dolazi do premalo usklađenosti u mnogim sektorima, u mnogim državama. Upravo zbog toga imamo jako puno dodatnih troškova za industriju. industriju. Prema procjenama komisije, trenutno osoblje svih, svih luka posvećuje jako puno svojih sati upravo upravo tim službenim postupcima prijave što je iznimno mnogo. E, ono što pokušamo, pokušavamo napraviti je znatno smanjiti to administrativno opterećenje te time olakšati još više i digitalizaciju te e, komercijalizaciju određenih proizvoda u e, pomorskom okružju. Na taj način možemo stvoriti primjeru, primjenu načela una tantum, odnosno da se u jednoj luki napravi jedinstveni postupak prijave koji će nakon toga vrijediti za uplavljavljanje u druge luke Europske unije. Hvala vam gospodine Kaputo. Ovime završavamo sa popisom govornika. A sada krećemo sa spontanim javljanjem za riječ i prvi ima riječ gospodin Farija. Hvala vam. Zahvaljujem. Ove nove tehnologije jako brzo mijenjaju mobilnost i to je ono na što Evropska unija i e, sam sektor mora odgovoriti velikom brzinom kako bismo ostali konkurentni u svijetu na području mobilnosti. Dakle, ja sam bio izvjestitelj e, za e, emisije CO2 u pomorskom prometu i smatram da je i ovo jedinstveno sučelje nešto što nam može omogućiti da povećamo bolju komunikaciju između svih dionika te pružatelja usluga kroz te jedinstvene nacionalne platforme. Dakle, jedinstvena nacionalna sučelja se moraju održati kako bi ona mogla davati podatke i stvoriti jedinstveno europsko sučelje i to je ono što nam može pomoći e, u tehnološkom napretku. Sada iščekujemo budući razvoj događaja a kako bismo postigli taj cilj usklađivanja smatram da moramo bolje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 su me neki operateri upitali je li ova ideja koja je sama po sebi dosta dobra, bi li ona mogla još samo otežati administraciju. E, jedinstveno europsko pomorsko sučelje ima smisla, ima smisla uskladiti pravila jer ćemo stvoriti jasna i jednaka pravila, to je zahtjeve za sve operatere. No, ipak povjerenice, u Češkoj kažemo da je put e, prema paklu popločen dobrim namjerama. Stoga vas molim da pazite da provedba ovog sučelja nas ne dovode u situaciju u kojoj će brodari biti preplavljani sa još više birokratskih zadataka. Ako to budemo učinili, zapravo ako na to budemo pazili i ako zahtjevi ne budu prekomjerni, onda je ovo stvarno prava stvar, jer mislim da je to potrebno uskladiti na e, e, europskoj razini. Hvala vam, sada e, riječ ima sljedeći govornik na jednu minutu. Hvala vam. Pet godina nakon što sam došao u, ovom, u ovaj parlament, počeli smo napokon slušati argumente o većem usklađivanju i ovo je moj, jedan od mojih posljednjih govora i ponovno slušamo isto. Mislim da e, postoji nešto posebno u tome da različita mjesta imaju različita pravila. E, ovo je ideja Europske unije, ali možda će to i profunkcionirati. Dakle, u ovih pet godina stvari se baš nisu ovdje promijenile. Unutar doma, no izvan parlamenta se stvari mijenjaju, pušu drugačiji vjetrovi. E, e, uskoro imamo izbore i ja se možda neću vratiti, ali ćete sigurno dobiti neke nove ljude sa nekim novim E, argumentima. Hvala, ovime zatvaram postupak spontanog javljanja za riječ i zamolit ću sada povjerenicu Bulc da e, nam održi svoj zaključni e, govor, da iznese svoje zaključne komentare. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. kao prvo, hvala vam svima na vašim komentarima. Komentari su u skladu sa suradnjom koju smo i do sada imale. Dopustite da još jednom ponovim koliko je važno usvajanje ove uredbe za i koliko je važno uspostaviti jedinstveno europsko pomorsko sučelje i jedinstveno europsko pomorsko okružje. E, okoliš će imati koristi od toga, naše tvrtke će imati koristi od toga e, i brodarska industrija će postati još konkurentnija. Još samo bih jednu stvar pojasnila eh, o pitanju koje je postavio Van der Kamp o zajednici europskih luka. Eh, komisija neće isključiti ostale kanale izvještavanja pod uvjetom da sučelja budu dostupna te da operateri zapravo mogu birati. O tome će odlučivati zemlje članice. S druge strane, sustav e, zajednica, e, lučkih zajednica će moći iskoristiti sve podatke te e, ponuditi druge usluge s dodanom vrijednošću brodarima, no naravno pod uvjetom da ispunjavaju tehničke uvjete koji su definirani u ovoj uredbi. I na kraju e, bih još jednom zahvalila gospođi Klun na odličnoj koordinaciji, e, svim izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama na stvarno konstruktivnom i usredotočenom radu. Zahvaljujući kojem sada i imamo ovo ovaj važan zakonodavni akt. Gospodine e, predsjedavajući i vama želim sve najbolje u nadolazećim izborima. Eh, dragi zastupnici, ovo je eh, i moj posljednji govor pred ovim parlamentom i stoga bih htjela iskoristiti ovu priliku da vam kažem kako sam stvarno iznimno zahvalna. Dijalog nije uvijek bio jednostavan, ali je bio konstruktivan. I drago mi je da stvarno nikada nismo odstupili sa pregovaračkog stola, koliko god su situacije bile ponekad znatno teške. To je pravi duh demokracije. I stvarno, koliko je god to ponekad bilo teško, uvijek smo uspjevali postići e, zajednički dogovor i ispoštovati ga. Voljela bih nastaviti raditi e, u tom duhu. Pozivam vas da svi nastavimo raditi na taj način gdje god da budemo i gdje god da budemo radili i da nastavimo raditi ovak, na, na ovakvoj kooperativnoj Europi koja se temelji na demokratskim vrijednostima. Hvala vam svima još jednom, bilo mi je iznimna čast i zadovoljstvo s vama raditi i želim vam svima sve najbolje kamo god vas putevi odveli. Hvala. Povjerenice, mislim da vam ovaj pljesak sve govori. i mislim da mogu reći u ime svih članova odbora za promet da je stvarno bilo iznimno zadovoljstvo surađivati s vama u proteklih pet godina. Sjećam se vašeg imenovanja e, nakon što je odstupila gospođa Brantušek i drago mi je da smo e, vas upoznali i surađivali s vama. Želim vam vama sve najbolje e, u sljedećem razdoblju. Gospođo izvjestiteljice, gospođo Klun, evo vi imate još posljednje dvije minute na ovu temu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Evo, mislim da ste čuli i od kolega koliko je važan ovaj zakonodavni akt budući da će značajno smanjiti e, vrijeme kojima je brodarima potrebno za prijavu. E, gospođa povjerenica je rekla da se radi o smanjenju od 60%, tako da to je stvarno značajna brojka. Hvala svima na pomoći, na doprinosima ovo je stvarno pozitivan primjer što e, Europa može učiniti kada e, se okupimo i kada radimo zajedno. Učinit ćemo Europu konkurentnijom našim, e, našoj industriji i olakšati operaterima da plasiraju proizvode na tržište. Tako da ovo je moj posljednji govor u ovom sazivu. Ja se nadam da ću biti ovdje, da ću održati još govora, ali Svejedno želim zahvaliti povjerenici što je pružila podršku meni u mom radu u odboru TRAN. suradnja na ovom dokumentu te na cijelom paketu mobilnosti je bila stvarno odlučna. Želim zahvaliti i gospodinu Van den Kampu. On je bio moj koordinator mi bismo ga zvali lider u našem klubu zastupnika. Hvala e, i tebi na podršcu, podršci i e, usmjeravanju. Gazine, hvala i tebi puno što si radila na ovom fajlu o pomorskom e, području. Ovo je stvarno vrlo pozitivan moment i lijepo je da možemo završiti s ovako e, pozitivnim e, dokumentom koji će donijeti brojne koristi e, i veću učinkovitost. Jasno smo pokazali da ako zajedno radimo možemo stvarno postići velike stvari. Hvala vam svima i hvala i vama povjerenice i sve najbolje i vama u vašim budućim pothvatima. Hvala vam. Kakva krasna atmosfera danas zašto ne bismo mogli imati barem 200 posljednjih dana. To bi stvarno bilo jako lijepo. Hvala vam svima. Hvala izvjestiteljici na odličnom radu na ovom izvještaju i na inače suradnji u odboru TRAN. Ovime završavamo ovu raspravu i sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću TANG objava podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost. Izvjestitelj jeste ovdje, jeste, odlično, onda možemo nastaviti. Evo pozdravljamo i e, visoku predstavnicu, potpredsjednicu komisije, gospođu Migarenu. Gospodine Tang, izvolite, imate četiri minute. Um, Hvala vam. E, Greta Thunberg je bila u parlamentu ovaj tjedan i e, rekla je da moramo spasiti planet baš kao što spašavamo Notre Dame. I ima pravo, moramo odgovoriti na izazove našeg vremena i krenuti sa djelovanjem. Moramo krenuti korak po korak, kamen po kamen. I e, ova uredba je jedan od tih kamena temeljaca koji je potreban da bi cijeli sektor funkcionirao. Ne samo za profit, već i za ljude i za planet moramo odgovoriti na sve izazove za e, održivost. To je odakle moramo krenuti. Od početka je ideja bila radikalno jednostavna. Održivost mora postati DNA financijskog sektora. i održ, načela održivosti se moraju primjenjivati na sve, e, na sve financijske proizvode i usluge. I kao što je uvijek slučaj sa radikalnim idejama, provedba nije baš jednostavna. No svejedno moram reći da e, rezultati pregovora još uvijek uvelike odražavaju tu ideju. E, održivo financiranje ne smije e, zaglaviti u zelenom kutku. To mora biti pokazivanje dobre volje održivost ne smije ostati samo u spektru zelenih, već se o tome mora razgovarati u bankama, osiguravajućim društvima, e, fondovima za upravljanje imovinom i tako dalje. Ona mora biti e, uključena u svaki korak donošenja odluka. To znači da svi u financijskom sektoru moraju o tome voditi računa. Tako da da, to nam je potrebno. Široko područje primjene, jednake uvjete kako bi potrošači koji žele znati e, u koji se proizvod ulaže, da to moraju znati, a moramo imati i široko područje primjene kako ne bismo kaznili e, predvodnike e, i dali podršku onima koji kasne. Ovo je vrlo široki pojam koji uključuje čitav niz elemenata, dakle od bioraznolikosti do emisija i tako dalje. I zato nam je potreban i široki e, sveobuhvatan okvir kojim kojim ćemo odgovoriti na sve moguće rizike. Isto tako potrebno je djelovati kako bismo spriječili e, kako bismo spriječili kašnjenja e, i skrivanje podataka, ali isto tako kako bismo potakli postupanje sa poštivanje obveza dužne pažnje. Ovaj tjedan je veliki broj tvrtki već potpisalo obvezu dužne pažnje. To pokazuje da se poštuju socijalne vrijednosti, ali isto tako pokazuje da, će, da se može postići veći e, povrat. I na taj način vidimo zapravo da te vrijednosti mogu ići ruku pod ruku. I sada pozivam Europsku komisiju i nadzorna tijela da se iskoristi ova uredba da se e, bolje definiraju socijalna ulaganja, da se rade na standardima obveze dužne pažnje, jer je to ono što nam je potrebno ako doista želimo imati održivo e, financiranje. Ovdje govorimo o objavama i e, sve bi to trebalo, sve bi ta pravila trebala biti jasna financijskom sektoru. Dakle, nemojte čekati, već počnite raditi. I na kraju želim zahvaliti i predstavnicima parlamenta vijeća i komisije što su e, stvarno uspjeli premostiti goleme razlike među nama u vrlo kratkom vremenu. Ovo je bio stvarno veliki posao za sve nas i želim svima zahvaliti, najiskrenije zahvaliti. Stvarno to e, jako cijenim. Gospodine Tang, hvala vam. Hvala vam na ovim lijepim riječima. Siguran sam da i ostali misle jednako. Gospođo Mogherini, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Komisija je dala ovaj prijedlog u ožujku prošle godine. Dakle, ova uredba o objavljivanju podataka je ključni e, element akcijskog plana komisije o održivom financiranju a sve to u cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. To je također i veliki korak prema cjelokupnom cilju, a to je povezivanje eh, sektora financija sa potrebama održivijeg gospodarstva. Naše su rasprave pokazale da nije dovoljno transparentno način na koji sudionici na financijskim tržištima povezuju svoje politike sa negativnim učincima klimatskih promjena te sa rizicima vrijednosti ulaganja recimo kad je riječ o imovinama koje se nalaze u e, područjima koje su pod rizikom od poplave. U Europi se u Europi godišnje nedostaje 180 milijardi eura kako bismo postigli ciljeve klimatskog razvoja. Sve će to porasti na više od 200 milijardi ako ćemo uključiti i vodu i e, upravljanje vodama. Komisija je odlučila jednu četvrtinu europskog proračuna e, dodijeliti upravo ovim aktivnostima do 2020. No e, javna sredstva nisu dovoljna i privatni sektor mora odigrati svoju ulogu, orijentirati ulaganja prema održivim ulaganjima te paziti na klimatske promjene. U pregovorima smo se uglavnom držali pristupa komisije i dodali smo i određene odredbe o nepovoljnim učincima. No, moramo paziti na to da, to, da ulagačke strategije ne utječu negativno na okoliš. Na primjer, ulaganja u imovinu koja zagađuju vodu ili uništavaju bioraznolikost. Ovo je značajan napredak budući da će se povećati transparentnost i donijeti korist većem broju korisnika. Ovaj sporazum će povećati razinu i kvalitetu dostupnih e, informacija. Isto tako e, promovirat će tržišnu e, disciplinu. Vjerujemo da će dovesti do promjena u ponašanju na financijskim tržištima te da će podržati tranziciju prema održivijem gospodarstvu. Kako? Kao prvo, financijska tijela će dobiti poticaj da bolje upravljaju rizicima e, održivosti. Zatim, bit će dostupne bolje informacije o e, održivosti financijskih proizvoda i to će potaknuti promjenu u e, ponašanju ulagača. Na, na kraju objava negativnih e, posljedica će također e, doprinijeti boljem upravljanju tih vanjskih faktora. Hvala vam što ste ove pregovore vodili brzo i što ste na kraju postigli sporazum. I želim čestitati gospodinu izvjestitelju gospodinu Tangu što je e, priveo kraju ovaj uspješan dokument. No ovo nije kraj. Komisija radi sa suzakonodavcima na ostalim dijelovima ovog zakonodavnog paketa o provedbi ostalih dijelova e, održivog financijskog plana. Hvala vam, gospođo potpredsjednice. A sada ćemo čuti predstavnike klubova političkih stranaka. Prva riječ ima gospođa uh, Pjetikajnen. Na financijskim tržištima je stvarno važno vidjeti kamo se usmjeravaju financijska sredstva. Trenutačno imamo 30 trilijuna eura što se ulaže u neodrživu imovinu koje su rizične za imovinu ili rizič, za pardon, klimu ili rizične na neki drugi način. Takva ulaganja bi trebalo usmjeriti prema onim kanalima koja će biti održiva i koja će pomoći u uh, suzbijanju klimatskih promjena. Novaca ima dovoljno, no ključne su informacije. Zbog toga smatram da je ovo zakonodavstvo majka svih održivih e, propisa. Ovdje govorimo o tome ne samo kako ćemo objavljivati podatke o aktivnostima koje su idu u korist u prilog zaštite okoliša, nego i onim nepovoljnima. Dakle, ovo je i pozitivno i negativno i negdje u sredini i ne odnosi se samo na klimu, već i na bioraznolikost, E, na neizravno prenamjenu zemljišta, korištenje vode, e, korištenje palminog ulja i tako dalje. Ovim smo propismom uspjeli e, preokrenuti taj smjer i zbog toga želim zahvaliti kolegama i cijelom pregovaračkom timu. A sljedeći korak jest proširiti opseg primjene kako bi se to odnosilo i na ulagačke tvrtke, kako bi ulagači dobili pravilne informacije i kako bi se to dotaklo sve kako bi to dotaklo sve vrste kompanija i svaku svaki dio proizvođačkog lanca. Uh, Hvala vam. Evo, žao mi je što ovdje nemamo niti gospođu Beres, niti gospođu Viring. Stoga sada idemo na gospodina Karzija, on će nam e, govoriti u ime Ujedinjene e, ljevice. Izvolite. Hvala vam. Stvarno je šteta da ne mogu podržati ovaj dokument. Unatoč e, najboljim naporima progresivnih stranaka u ovim parlamentu, Ipak mi je žao što je vijeće ograničilo područje primjene ovog propisa. Tako da će se zapravo sad ovo primjenjivati samo na jedan mali dio financijskih proizvoda. E, izvještaj parlamenta je bio mnogo bolji od onoga što su nam sada nametnule zemlje članice tu se zapravo, ovime se zapravo ne želi ništa poduzeti po pitanju klimatskih promjena. Ovo je zapravo tek minimalni minimum onoga što možemo zatražiti na financijski sektor, a oni toliko oštećuju i naše gospodarstvo i našu klimu. Dakle, imamo konsenzus da do 2030. moramo izvršiti značajnu tranziciju u našim gospodarstvima ako želimo ograničiti porast temperature na ispod 1,5 stupanj a u ovom paketu konzervativcima stvarno nije nimalo stalo do e, budućnosti našeg planeta i oni zapravo sabotiraju budućnost svoje djece i njihove djece. Gospodine predsjedavajući, ovo je vjerojatno moj posljednji govor, ali ja se nadam da će sljedeći saziv ovog parlamenta se iskoristiti kako bi se povezalo sa građanima građanima Europe. Biti će jako velikih e, kriza i jako velikih izazova. A mi nismo odlučili još uvijek nismo odlučili hoćemo li stvarno krenuti u borbu protiv klimatskih promjena ili ćemo opet nametnuti obiteljima e, nove poreze. Moramo odlučiti hoćemo li podržati obitelji ili ćemo davati e, bankama da rade što žele. Hoćemo li iskoristiti europski novac da se potakne e, rast i održiva radna mjesta u u Europi ili ćemo milijune trošiti na E, stvaranje europske vojske. Ja se nadam da ću se vratiti ovdje u ovom sazivu i da ću zajedno s vama moći raditi na stvaranju bolje Europske unije. Hvala vam, oprostite, ja sam gledao da se vi nalazite među zele, zelenima. Oprostite, malo sam nepažljiv. Dobro, a sada e, idemo na zelene. Riječ ima gospođa Scott Kato, izvolite. Bilo mi je drago da čujemo u utorak Gretu Tamberg. Ona je zaista jako e, e, lijepo govorila, ali isto tako je ukazala na licemjerje političara koji ništa ne rade protiv klimatskih promjena. Nadam se ipak da će se svidjeti Europski program za održivo financiranje, što je od najboljih načina da se borimo protiv klimatskih e, promjena. Europska unija predvodi u e, stvaranju standarda za klimu i ovog puta to radi na području financijskih tržišta. I građani e, moraju osjetiti istu sigurnost kada kupuju financijske proizvode, kada, kada kupuju hranu i e, bio je skandal kada se ustanovilo da konjsko meso se stavlja u lazanje. Moramo isto tako znati što se krije iza različitih investicija. I e, ne, mislim da se to smije kriti od građana. Jer e, ako se ne zna što se ulaže gdje, onda poduzeća mogu postupati kako žele. Međutim, na toliko tisuća građana izašlo je na ulice kako bi tražili održivu e, tranziciju i pozivam političare da slijede ono što oni žele. Hvala vam sada, gospodin Eterić, u ime kluba zastupnika EFDD-a. Hvala lijepa. Ovo jest moj posljednji govor Neću biti jako formalan i reći jednostavno da se boriti e, e, za neke politike e, boriti protiv politike financijama da to nije dobra stvar. Ja sam ovdje kao zastupnik iz West Midlandsa i nadam se da ćete svi eh, eh, nastaviti eh, dobro raditi. Želim vam veće slobode ako dolazite iz tih zavisnih nacija. Ovdje mi je bilo lijepo i upoznao sam mnoge lijepe ljude. Moji su roditelji još živi i oni su moji pravi E, junaci i e, želim vam svima puno sreće i uspjeha. Hvala gospodine Etređ i vama e, želim sve najbolje kao i vašim roditeljima da budu vaši junaci mnogi, za mnoge godine koje dolaze. A sada Zahvaljujem predsjedatelju. Dragi kolege, Evo, prije svega bih htjela zahvaliti e, socijaldemokratu kolegi Tangu na odlično obavljenom poslu kako bismo postigli to održivo financiranje. Dakle, danas e, zapravo radimo važan korak prema naprijed gdje će svi dionici na tržištu imati dovoljno transparentnosti kako bi e, zapravo dobili potrebne informacije o datim proizvodima. To je nešto što je veliko postignuće za odbor za okoliš Europski parlament i činjenica da smo shvatili da moramo hitno reagirati kako bismo izbjegli ekološku katastrofu. E, nije dovoljno da gospodin Weber radi lijepe e, fotografije koje stavlja na društvene mreže, a nakon toga izbjegava ili pak odnosno ne odlučuje se govoriti javno ovdje. Također imamo i problem sa e, priznavanjem samog problema zato što smatram da ne bismo trebali ići protiv industrije i samih financija. Iako često se govori o tome da sve ozelenimo, ali da pritom ne pratimo održivost, niti e, ekološku održivost, niti socijalnu održivost. Nedavno smo u parlamentu rekli, kada se govorilo o e, dosjeu o taksonomiji, da su bili jako važni amandmani socijaldemokrata, ali koji su konzervativci odbili. Dakle, to su amandmani zbog kojih bi e, definicije postale obvezne. Znači, jasno bi se razlikovalo ono što je održivo od onoga što nije. Što bi se trebalo napraviti? Dakle, što se tiče novog saziva parlamenta i nove komisije, trebalo bi se jasno podsjetiti da moramo nastaviti u tom smjeru stvaranja održivog gospodarstva, zato što još uvijek nije dovoljno napravljeno. Također bismo trebali dovesti do smanjenja rizika za banke uz e, znači vlastiti kapital što itekako može imati negativan utjecaj na čitavo gospodarstvo. Osim toga, trebali bismo na europskim izborima odlučivati o tome da e, glasamo za one koji jesu za financijsku i gospodarsku održivost. Hvala, neću lišiti socijaliste njihovih dvije minuta. Gospođa Beres riječ. Hvala lijepa. Ovo je jedno od posljednjih propisa koje će izglasati Europski parlament. Ne znam što ću braniti e, među stvarima koje komisija koja je sada završava rad e, učinila, ali ono što je važno je da moramo paziti e, da kako se ulaže financije u odnosu na okoliš. A to zahvaljujemo nekim službenicima Europske komisije, uključujući povjereniku Dombrovskisu. I mislim da to jest uspjeh. Mi smo radili predvođeni Paulom Tangom i dobili smo ovaj tekst. Ono što je važno jest njegovo područje primjene. Bili smo jako zahtjevni. Htjeli smo da svi financijski proizvodi eh, budu podložni objelodanjivanju. E, mi, e, dakle, znamo da je Europska komisija tražila transparentnost za sve dionike i sve one koji su aktivni na u zelenom financijskom sektoru. To je bio korak naprijed u odnosu na greenwashing, ali e, postao je e, problem da neki ulaže tek marginalno u ekološke projekte kako bi lijepo izgledale. Ali mi tražimo da svi ulagači objave kako se to e, njihovo financiranje odražava na okoliš. To naročito tražimo od velikih poduzeća. A u ovom izvješću se traži da ulagači pokažu mar, dakle due diligence, kako bi se vidlo kako oni financiraju kakav izbor vrše i kakav to utjecaj ima na okoliš. Radi se dakle ne samo o potrebi za transparentnosti, već i da ulagači promijene e, ponašanje. To je vrlo značajna stavka i to se mora nastaviti u sljedećem parlamentarnom sazivu. Hvala lijepa, gospođo Berez ovdje e, zahtje završavamo sa e, spolnim javljanjem za riječ, e, dakle sa popisom i prelazimo na samo spontano javljanje za riječ. Gospođa Grapini na jednu minutu. Hvala lijepa. Povjereniče, visoka predstavnice, dragi kolege, šteta je što je toliko malo nas u vječnici danas, a govorimo o zaista važnom e, propisu jer želimo e, ukloniti neke rizike za financiranje održive e, financiranje u ekološkom smislu vezano je za održivo financiranje općenito jako mi je drago da smo uz zadnji čas ipak uspjeli postići da glasamo o ovoj uredbi. Ne možemo financirati ako to financiranje nije održivo. Međutim, važno je obavijestiti potrošača. Prije nego što dođemo do tog financiranja, moramo biti dobro obavješteni. Moramo znati regulirati rizik, ali to ne možemo napraviti ako nema informacija o tome. Dakle, informiranost je vrlo važna. Hvala. Ja sam e, e, gospođi e, Beres dao riječ za socijaliste i demokrate kasnije jer je malo kasnila i gospođa Viring također u ime kluba zastupnika ALDE došla je tek sada. Dajem vam riječ sada umjesto ranije, dakle u ime kluba ALDE na dvije minute. Zahvaljujem. Evo, nakon što smo napravili jako puno, e, rezultat smo uspjeli postići. I posebice želim zahvaliti vijeću i komisiji na obavljenom poslu i također na smirenosti tijekom čitavog tijeka pregovora također i na vizi te volji da se nastavi dalje. Dragi kolege, imali smo samo jedan cilj, a to je da osiguramo dodatnih 180 milijardi za klimatske i energetske ciljeve, a vidjet ćemo hoćemo li to uspjeti napraviti. Ja sam osobno uvjerena da Danas moramo udariti temelje za održivu budućnost, za našu djecu i naše unuke, kako bi i oni imali iste mogućnosti kao i naša generacija. Možda je sada već e, zapravo i prekasno kada si riječ o klimi, jer trebali smo početi reagirati prije 20 godina. A sada više ne možemo nastaviti raditi kao do sada. E, za financijski sektor mora biti jedna stvar jasna. Dakle, mi smo ti koji danas moramo plaćati račun za sve ono u prošlosti. Jedina stvar koju možemo napraviti u budućnosti je ulagati na održiv način jer je jedino na taj način moguće izbjeći e, financijsku, klimatsku i gospodarsku krizu. Zahvaljujem izvjestitelju i ovaj zadnji put da se javljam za riječ. Zahvaljujem i svima drugima što su mi omogućili da danas govorim ovdje. Hvala lijepa i hvala vam što ste bili tako dobra kolegica. Sada gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala predsjedatelju. Ovo je moje zadnje javljanje za riječ u ovom sazivu. E, drago mi je što se obraćam upravo po pitanju ove teme koja ima veze sa ekološkom održivosti na kojoj sam toliko radio u ovih proteklih nekoliko godina. Pariški sporazum nam pruža mogućnost za održivost ulaganja koja ne smijemo propustiti. Zelena ekonomija e, predstavlja jedinu moguću strategiju za stvaranje milijuna novih radnih mjesta. Ova uredba će nam osigurati da europski financijski sustav ide u tom smjeru te da ojača komunikaciju komunikaciju e, po pitanju e, informacija o financijskim proizvodima i uslugama e, krajnjim potrošačima. Također će financijska tržišta i financijski savjetodavne agencije morati imati obvezu priopćavati o socijalnim, okolišnim, upravljačkim rizicima i moraju djelovati u najboljem mogućem interesu klijenta. Također se želi osigurati neutralnost po pitanju emisija CO2 i također se, znači to je održivi razvoj e, veže uz zahtjeve stvarne ekonomije, te se moraju ispuniti i ciljevi održivog gospodarstva UN-a koji je potvrđen Pariškim sporazumom. E, doviđenja svima i vidimo se ponovno u lipnju. Hvala vama, doviđenja. Potpredsjednice, sad imate riječ, izvolite. Hvala lijepa u ime Europske komisije, naročito u ime potpredsjednika Dombrovskisa kojeg danas ovdje zastupa. Želim zahvaliti izvjestelju gospodinu Tangu i svima vama na komentarima i doprinosu koji ste danas dali. Nadam se da će se ovaj tekst danas usvojiti i isto tako e, sam uvjerena da je to značajan korak naprijed i dobar način ostvarivanja dobrih rezultata na ovom temi i to će biti dobar dio zakonodavnog paketa koji je za nas politički prioritet. Zaista je važno objavodaniti kakav utjecaj na okoliš može imati određeno ulaganje. Imajući više standarde imat ćemo bolju privrašnost financijskih proizvoda, a i također tržišta će biti više svjesna, bit će potrebe za inovacijama i e, to će dakle donijeti održive financijske proizvode. Ovaj propis ima mogućnost da dovede do promjene u ponašanju i da se više ulaže u održivo gospodarstvo. Biće to značajan korak e, na e, našem, u našem programu održivosti. Hvala lijepa na tome kako ćete kasnije glasati danas. Hvala potpredsjednice, a sada Gospodine Tang, kao izvjestitelj imate još dvije minute. Hvala lijepa. Za početak moram reći da mi je jako drago da je Europska komisija načinila akcijski plan za održivo financiranje. To je ključna promjena koju je predvodio Valdis Dombrovskis i zaista sam ponosan što sam zajedno s kolegama pridonio da se ostvare prvi koraci. Kao što je upravo rekla gospođa Mogherini, to je, su tek prvi koraci i e, kažem e, i kolegi Kartiju da morat ćemo učiniti još mnoge korake. Međutim, kao što je rekla kolegica Kajnen, to su prvi koraci da e, napravimo održivi promjene i ti će naknadni koraci doći. Jako će mi biti drago da radim bilo kao zastupnik u sljedećem sazivu parlamenta da se to ostvari, ako ne kao zastupnik eh, što god drugo radio. Potrebno je napraviti promjene u europskom gospodarstvu. Moramo jednostavno se odmaknuti od anglosaksonske i američke tradicije, od to da se ide brzo i da se stvari na tom putu lome. Ne možemo imati gospodarstvo koje jedino se rukovodi mm, poticajima koje daje novac. Moramo se vratiti europskim tradicijama koji uzimaju u obzir interes svih dionika. Moramo se vratiti europskim tradicijama gdje banke, financijske tvrtke su dio našeg društva i tako se ponašaju. To je promjena koja nam je potrebna. Mislim da smo započeli s tom promjenom. Vidim sada predvednike u tome. Ja sam, to vidimo što su sam političar i uvijek sam bio aktivan, ali vidim da je promjena na pomolu i da ćemo, e, da se usmjeravamo prema prevednijem i boljem društvu. Hvala lijepa. O ovo e, zaključujem ovu raspravu, a glasanje će biti danas. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o slučajevima kršenja ljudskih prava, Kina, e, slučaj etničkih i vjerskih manjina. Nekoliko je autora ovog prijedloga rezolucije. E, za početak, gospodin Belden, jednu minutu. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In mijn Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, u mom posljednjem doprinosu na plenarnoj u, ovoj, u ovom sazivu htio bih još jednom pred svim europskim institucijama naglasiti situaciju u Kini. Nakon europskih izbora parlament e, mora apsolutno nastaviti svoju borbu protiv totalitarne e, kampanje Xi Jinpinga. E, to mora biti prioritet također i za sljedeći sastanak na vrhu između Europske unije i Kine zajedno sa borbom za Ujgure e, i za druge etničke skupine u Kini. Kako je moguće prihvatiti e, takvu situaciju? Kao što je u Juncker rekao u prošlosti, mora postojati mogućnost da se poštuju određene, određeni građani i određene etničke i e, vjerske manjine u Kini. Također je potrebno podsjetiti da Kina i dalje e, zapravo svoju politiku i dalje e, provodi kao politiku na svjetskoj razini. Sada dajem riječ zastupniku Šolcu. Zahvaljujem. U jednom strateškom partnerstvu jako je važno imati volju hrabrost, te političku, e, snagu kako bismo se suočili sa onim temama u kojima partneri imaju različite stavove. Ja ovdje gledam s velikom zabrinutošću e, sve te promjene koje se događaju po pitanju ljudskih e, prava u državi s kojom sam godinama povezan prijateljstvom. Kada razmišljam e, o sastanku na vrhu između Europske unije i Kine 9. travnja po pitanju ljudskih prava, e, smatram da je nužno poslati istraživalačku misiju u e, pokrenu Xinjiang u kojem bi trebala sudjelovati i visoka predstavnica Ujedinjenih naroda za ljudska pitanja Michel Bašnjen. Kina je ta koja bi trebala biti multikulturalna zemlja apsolutno moramo podsjetiti da bi se trebalo provesti istragu e, po pitanju onoga što se događa u Xinjiangu i na drugim područjima. Također, iako razmišljamo na e, sam kineski e, ustav. U jednoj pravnoj državi nije moguće dugo vremena držati u pritvoru velik broj osumnjičenih osoba. Ovdje se govori o nekakvim procenima otprilike od milijuna osoba koje se trenutno nalaze u pritvoru. To je izuzetno problematično, također i kada je riječ o našoj gospodarskoj razmjeni s Kinom. Moramo razmišljati i o zaštiti osobnih podataka te o privatnoj sferi. Zahvaljujem, a sada dajem, evo imate još jednu i pol minutu Da, da ćemo ipak reći gospodine Butikofer. A hvala, oprostite, zakasnio sam malo. Evo, ja bih sada prije svega htio zahvaliti kolegama i kolegicama iz e, različitih klubova zastupnika. Jer kad je riječ o ljudskim pravima, pogotovo uzimajući u obzir prava vjerskih i etničkih manjina na neki način uspijevamo doći do konsenzusa. Možda nećemo uvijek formulirati koncepte na isti način, ali svima je jasno da odnos između naše Europske unije i Narodne republike Kine, kada je riječ o ljudskim pravima, da ti odnosi moraju biti temeljeni upravo na tim općim načelima. Dakle, e, nikada neće biti moguće zauzeti nekakav marginalan stav. Ljudska prava su uvijek važna. Htio bih sada spomenuti dva imena, znači predsjednika tus koji je bio prisutan na prosjednjem sastanku na vrhu između Europske unije i Kine koji je naglasio da je to i njegova vizija. A ja bih želio da svi europski lideri koriste jasne riječi kao one koje je koristio e, gospodin Tusk. E, također, želim ovdje i E, citirati ovdje e, zna koji je izjavio znači kao zastupnik Volkswagena da zapravo nije znao da postoji u Kini e, ti koncentracijski logori. to je nešto što je neprihvatljivo u Europi. Hvala, molim ipak kolege da se pridržavate dodijeljenog vam vremena. Ipak ću od sada nadalje morati biti vrlo striktan. Gospodin Jolajnen, imate minutu i pol. Zahvaljujem. Podpredsjednice Mogherini, vjerojatno ćete se sjetiti da smo na prvom sastanku ovog saziva zatražio da razradimo novu strategiju za odnos između Europske unije i Kine, ne samo zbog naših gospodarskih odnosa, nego i zbog političkog odnosa. I želim vam zahvaliti jer upravo ste to i učinili. Imamo e, novu strategiju Europske unije za Kinu koja se možda više dotiče onih tema koje se upravo odvijaju na e, tlu te države a koja je, zapravo dijelom izazvana zbog ogromnog broja e, siromašnih e, osoba. Znamo da je Kina napravila korak prema naprijed zato što je uspjela izvući 700 milijuna ljudi iz siromaštva. E, sa zadnje kongresa njihove komunističke stranke pokazalo se da je stranka ta koja želi upravljati svim mogućnostima i prilikama, također i i upravo zato se prostor za sve moguće manjine, kako religijske, tako i one etničke, je zapravo smanjen i prostor za njihovo djelovanje je smanjen. Nedavno je održani sastanak na vrhu između Europske unije i Kine, na kojima je rečeno da se e, ljudska prava e, obavezno moraju poštivati, a Europska unija mora nastavljati ponavljati tu poruku prema Kini. E, malo toga je napravljeno na tom području i da morate nastaviti raditi u tom smjeru. Zahvaljujem. Hvala gospođa Štojdova. Ima riječ. Hvala, dragi kolege. Izradili smo prijedlog rezolucije koji ukazuje na e, netretne situaciju u kojoj se nalazi vjerske i etničke manjine u Kini. To nije prvi puta da govorimo o ovoj neprihvatljivoj situaciji u Kini. To je najnapučenija država u svijetu. E, jako mi je drago da smo našli e, veliku potporu za ovaj prijedlog rezolucije. Hvala svim autorima koji su, iako su imali različiti pristup, ostvarili konsenzus. To je vrlo važno. Kina je vrlo važna zemlja i zato je važno da Kina e, ispuni ono što stoji u njezinom e, ustavu treba imati pravo na vjeroispovijest. A kršćane se proganja, crkve se ruše, vjerski e, čelnici su u zatvorima. Ovdje e, u našem prijedlogu rezolucije pokazujemo kako se postupa prema etničkim manjinama, tibetancima i ujgurima. Također govorimo o e, nedavno uvedenom sustavu elektronskih čipova i koncentracijskim logorima. Jedan e, e, ujgurski intelektualac i ekonomist Imar Majtoti uhićen je. Hoće li ga se ikada pustiti kao što su jednom oslobodili Nensona Mandelu i Vaslava Havela. Tražimo e, sankcije za sve one koji sudjeluju u represiji u provinciju Xinjiang. mogućnost da kineski režim počne poštivati ljudska prava vrlo je mala. Moramo zato tražiti da se to promijenimo. Ovo e, što e, je bilo na sastanku na vrhu između Kine i Europske unije koji se nedavno održao ostavio nam je gorak okus u ustima. Deklarativno, sva su ljudska prava univerzalna, nepodjeljiva i e, bez obzira na sve te deklaracije postoji represija, slobode manjina u Cijangu gdje žive Ujguri i gdje se ruše se mnoge e, crkve, uništavaju mnoge civilizacije i kulture. Na autonomnoj regiji Tibet, e, Peking je počeo sa neviđenim nadzorama, čak i međunarodnim promatračima i novinarima zabranio pristup Tibetu. Mi stalno govorimo o toj situaciji. Thomas Mann nas predvodi u našem skupini svih zastupnika za Tibet. Isto tako, budući da se nakon tri mandata po posljednji put obraćam svim kolegama u vijećnici. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim ovim divnim ljudima s kojima sam surađivala, svim e, službama u parlamentu. 15 godina koje sam radila na službi Europe mene su jako obogatili i nastavit ću se e, raditi na ovim e, pitanjima za dobrobit Europe. Hvala lijepa i vama sve najbolje kolegice. Sada gospodin Kelam. Hvala lijepo. Povjerenice, ovo je jedno od posljednjih e, slučajeva ljudskih prava o kojem govorimo u ovom parlamentarnom sazivu. A poruka koja šaljemo vrlo je hitna. Vjerske i e, slobode i e, slobode etničkih manjina sve su u lošoj situaciji u Kini. Stavljaju se ljudi pod strogi nadzor Mnogo se toga rušilo tijekom prošle godine u crkvama. Čini se kao da komunistički režim Kine želi u potpunosti zavladati nad crkvama i vjerama. A situacija etničkih manjina, naročito Ujgura i Tibetanaca, također je zabrinjavajuća. Međutim, ono što e, treba e, hitno napraviti jest da Europa i države članice zaista počnu poštovati obveze koje imaju u vanjskim odnosima s drugim zemljama, u svim našim ugovorima. Ne možemo biti zadovoljni sadašnjom situacijom. Tražimo slobodan pristup Čingčangu i Tibetu i e, moramo e, tražiti da se prestane sa ciljanim e, napadima na one koje se bore za slobodu iz misli i govora u Kini. Dragi kolege, žao mi je zbog vas, ali e, moram zaista tražiti da se pridržavate vremena, strogo da se pridržavate vremena koje vam je dodijeljeno. A sada gospodin Weidenholzer na jednu minutu. Hvala. Dragi kolege, razvoj Kine i način organizacije odnosa s tom velikom regijom biti će odlučujući za budućnost, ne samo sa gospodarskog, nego i sa socijalnog stajališta. Zapravo, ovo je država koja je znači veliki partner e, na, u više aspekata, no svjedočili smo u nekoliko, u mnogim situacijama e, oštrim kršenjima slobode izražavanja i samovoljnim izricanjima presuda. Također, tamo se sustavno kršti, krše vjerske slobode kada je riječ o muslimanima, budistima te također i muslimanskim ugurima u pokrajini Xinjiang čija se situacija pogoršava i gdje je nadzor pojačan. Dakle, Jedino ako sve to blokiramo, onda možemo spriječiti da se zapravo sve to nastavi pogoršavati. Gospodin Tanok. Situacija koja nam stiže iz Kine i iz Kine zaista je alarmantna. E, postoje i e, ovo što se sada događa može se usporediti s tvrdim politikama za vrijeme kulturne revolucije. E, toliko ljudi je u logorima i potvrgavaju se mnogim nametnutim promjenama ponašanja. To su o, o, logori za reedukaciju, a njima nema pristupa. Tražimo dakle pristup tim mjestima i e, Europska unija mora nastaviti u sljedećem sazivu e, tražiti da se poštuju e, sva prava u Kini što su nažalost pod ovim predsjednikom učinili korak natrag. E, hvala, u ime kolege. Ja govorim kolega. Milijun ljudi u Kini je arbitrarno zatvoreno. Ujedinjeni narodi e, govore da su oni u e, logorima političke indoktrinacije kojima pristupa nema. Mi i dalje poslujemo s Kinom, a kineska vlada sve više masovno nadzire ljude koji žive u Xinjiangu. E, koriste se e, mnoge elektroničke špijunske naprave i krše se ljudska prava. Nova strategija Europska unija Kina koja je hitna i koju pozdravljam, ali e, mora se pozabaviti pitanjem stvari koje nas brinu. Na prvom mjestu ljudska prava. Moramo prestati samo govoriti i samo govoriti o kršenjima ljudskih prava, moramo to dovesti na višu političku razinu. A morali bismo se pozabaviti i komercijalnim tržištem e, u e, različitih oprema. Gospodin Sol na jednu minutu. Ovo što se u Kini događa s vjerskim i nacionalnim manjinama je nešto što bi se tipično Evropska unija morala postaviti drugačije, bez obzira na veličinu zemlje gdje se krše ljudska prava. Ljudska su prava univerzalna, kršenja ljudskih prava nisu više ili manje e, izražena ovisno o tome koliko je neka zemlja snažnija ili velika. Bez obzira gdje dođe do takvih kršenja ljudskih prava moramo djelovati i to vrlo dosljedno. Kad god se vjerske, nacionalne i jezične manjine e, progone zato što žele zadržati e, vlastiti identitet, moramo nešto učiniti. Države koje na svoje građane nameću i jednu i identitet i jezik, jednu kulturu, možda su e, velike e, svojim veličinom, ali ne po ponašanju. Gospodin Preda, jako mi je drago da na posljednjoj sjednici našeg parlamenta govorimo o Kini. I u drugim kontekstima smo već rekli da su kršenja ljudskih prava zaista flagrantna i već smo spomenuli na 10 milijuna Ujgura i Kazaha koji su u reedukacijskim logorima u Činđangu. Ti su ljudi u zatvorima, ne sudim se, mnoge su u problemima zbog ispovijesti Moram spomenuti i kršćansku manjinu. Crkve se ruše, a svećenici su u zatvorima. Sve to zato što Xi Jinping e, šalje takve poruke cijelom svijetu. Želim pozdraviti e, e, rad vas, visoka predstavnice, na svemu što ste napravili, dakle ovih pet godina na pitanju ljudskih prava. Ja mislim da Europa treba raditi e, i dalje tako. Istovremeno opraštam se od kolega, e, neću više biti zastupnik u ovom parlamentu, ali iz daleka ću pratiti što će se ovdje događati. Ovo je divna institucija. Hvala vama gospodine Preda i uvjeren sam da ćemo se prije ili kasnije ponovno stresiti. Gospodin Crnenski, imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. E, gospođo visoka predstavnice, dragi kolege, neću vas e, pozdravljati zato što e, sudjelujem u Varšavi i na sljedećim europskim izborima i optimist sam. Eto, Također danas postoje važnije teme od mog sudjelovanja na izborima zato što govorimo o pravima etničkih i vjerskih skupina u, skupina u Narodnoj Republici Kini. A to je iznimno važno pitanje i drago mi je da jutros razgovaramo o tome. Ja jesam za razvoj odnosa između Europske unije i Kine. Gospodarski odnosi se moraju razvijati, <clears throat> ali ne smijemo nastaviti logiku po e, kojoj e, se zapravo ljudska e, prava smatraju nekakvom robom razmjene koju možemo imati sa Kinom. Ne, mi ne možemo kupiti tišinu Europe po tom pitanju. Prije nekoliko godina također smo razgovarali i o Ujgurima u to vrijeme sam podnio amandmane o e, kršćanskim manjinama, ovaj put to neću napraviti. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Manu, izvolite. Prije mjesec dana našao sam se u Indiji sa Dalai Lamom i to povodom 60. obljetnice znači e, pobune Tibetanaca protiv e, Kineza. Riječ je otprilike o 3000 ljudi pred kojima sam izrazio podršku e, tibetanskom narodu i njihovom kulturnom identitetu. Imali smo čitav niz e, konferencija, izložbi i također mjesečnih e, susreta i iz svega toga je jasno e, koji je naš stav. Situacija u Tibetu se u međuvremenu promijenila zato što je došlo do sve većeg broja zlostavljanja, pritvaranja te također su osnovani i logori. E, znači, nakon 25 godina ću, nakon 25 godina ću zaključiti svoju e, karijeru ovdje i također i vjerujem da će svi zastupnici kao što su i Belder i Šogor Preda koji smo se zajednički borili za to pitanje, da će Europski parlament i dalje zastupati i braniti ljudska prava. I mi vama želimo sve najbolje gdje hoćete biti u budućnosti. Sada dajem zastupniku Jureku jednu minutu. Zahvaljujem. Dame i gospodo zastupnici, situacija sa kršćanima u Kini je i dalje dramatična. Svi znamo koliko ih se E, proganja i koliko im se onemogućuje prakticiranje njihove vjere, te također dolazi i do e, kršenja u ovom slučaju njihovog prava na e, obitelj. Također se uništavaju crkve, zatvaraju se E, biskupi i župnici i svećenici. Prije nekoliko mjeseci e, je bila riječ o slučaju kardinala Zena. Dakle, e, mi moramo pokazati da su to teme koje su od nas od presudne važnosti. Znamo da u diplomaciji postoje razno razne geste, a kada je riječ o diplomaciji Europske unije, moramo moći očekivati i tu gestu ljubavi, gestu poštovanja kada je riječ o kontaktu sa kršćanskim manjinama. Pritom ne smijemo ostati ravnodušni. Politika generalno mora napraviti takve korake zato što Kina mora jasno znati da njihovo stajalište protiv kršćana će utjecati na naše odnose s Kinom. Zahvaljujem. A sada dajem zastupniku Hetmanu riječ. Kada govorimo o e, situaciji manjina kao što su Kazasi, u Ujguri i druge e, kršćanske manjine. E, to se može smatrati kulturnim genocidom. Riječ je o tome da dolazi do istrebljivanja etničkih manjina i da se njima uskraćuje ustavno pravo, te također da im se e, onemogućuje sloboda okupljanja i izražavanja. I takako komplicirana situacija Ujgura koje se zatvara u logori gdje ih se prisiljava na takozvano političko ponovno obrazovanje i odvajaju se od obitelji. To je već rečeno prije šest mjeseci u ovoj dvorani, ali se od onda situacija u Kini nije promijenila i zato vrlo snažno naglašavam da Kina ne smije nastaviti s takvim praksama. Europska unija mora zatražiti od Kine da odmah ukloni e, te e, logore, te kampove za e, ponovno obrazovanje i da prestane gaziti prava manjina. Zahvaljujem, zastupnik Demes Maker. U listopadu prošle godine mi smo raspravljali o slobodnim zatvaranjima u eh, autonomnoj pokrajini Xinjiang. Eh, tamo sam ja Također imao izlaganje jedne od najstarijih njemačkih pjesama protiv represije slobode i eh, za slobodu izražavanja i mišljenja. Što je to što Kina danas pokušava napraviti? Upravo suprotno. Dakle, E, sve ono, e, svi oni koji ne idu u smjeru njezinog razmišljanja bivaju eliminirali. E, to također vrijedi i za, vrijedi i za Tibet i za Xinjiang. Kada govorimo o unutrašnjosti Kine, mora se, moramo se boriti za zaštitu svih onih koji imaju takvih, takve, ideološke, takve ideološke stavove i moramo pomoći u zaštiti manjina. Osim toga moramo spriječiti zatvaranje, nezakonite zatvaranja osoba. E, slobode moraju biti zajamčene, nijedno vlasto ne smije uskratiti. Zahvaljujem zastupnica Svoboda. Hvala. Visoka predstavnice, danas namjerno nosim crvenu kravatu jer to je boja krvi i mučenja ljudi koje proganja komunistička Kina. Kršćane se probanja, ruše se crkve, e, uništavaju Biblije. Kineski se kršćani proganjaju, a svećenici se moraju javljati u policijske postaje kao da su kriminalci E, djeca mlađa od 10 godina ne smiju sudjelovati u vjerskim obredima. A istovremeno Europska unija bi morala osuditi takvo proganjanje e, kineskih kršćana. Europska unija mora izvući zaključke e, kada god kineski građani traže azil u Europi. Ako tako ne postupimo, nismo Europa koja E, štiti osnovna načela. Hvala. Sada najprije gospodin Farija e, u ime spontanog javljanja za riječ. Hvala lijepa. Gospođo Mogherini, e, moramo reći da se situacija s ljudskim pravima u Kini pogoršala od 2013. godine. Povećali su se progoni i e, mnogi se diskriminiraju e, jezične manjine, mongolci, tibetanci. E, svi su oni žrtve rasnih diskriminacija. Ti se ljudi šalju u logore. Europska unija morala bi imati jedinstveno stajalište kako bi se usprotivila tim kampanjama racizma jer e, bi bilo važno da Kinezi počinju uzimati u obzir ove probleme. Hvala vam gospodine Pospišil. Hvala također, ja sam se također htio javiti na temu ove rezolucije o situaciji s ljudskim pravima u Kini. E, situacija je doista katastrofalna i u Tibetu, ali i sa drugim zajednicama koje ste spomenuti. Želio sam vam reći da smo nedavno e, imali posjet tibetanskog ministra vlade u egzilu i dobili smo informacije i od njega o situaciji u Tibetu Tibetansko se društvo potpuno uništava, mladi tibetanci se e, školuju na potpuno pogrešan način, tako da je situacija stvarno katastrofalna i zbog svega što smo čuli smo postavili tibetansku zastavu u Pragu i usprotivili se takvoj politici Kine. Moramo učiniti stvarno sve što možemo kako bismo osigurali da se politika Kine prema etničkim manjinama promijeni. To je naša moralna obveza. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, što ste mi dali riječ. Ja bih izrazio podršku baš kao i svi moji kolege zato što su ove stvari doista strašne. E, osim toga iz provincije Ujgur dolaze zabrinjavajuće poruke. Mm, kršenje prava manjina je nešto što svi mi u ovom domu moramo najoštrije osuditi. Tražimo da se odmah puste osobe koje su nezakonito u pritvoru iz ovih razloga. Isto tako moramo natjerati Kinu da poštuje obveze koje je preuzela. O tim obvezama bismo trebali razgovarati e, uvijek kada se sastanemo sa kolegama iz Kine. I kada god posjećujemo Kinu, ne bismo se trebali bojati otvoreno govoriti o ovim temama. A ja ponekad imam dojam da se o tome ne govori iz diplomatskih razloga. Ali tko, ako nećemo mi, europski zastupnici, govoriti o ovakvim slučajevima? To sam želio naglasiti i mislim da bi o tome trebalo više voditi računa u sljedećem sazivu. Situacija u Kini je katastrofalna i nećemo ništa promijeniti ako budemo šutili. Hvala vam, a sada riječ ima sljedeći govornik. Hvala vam. Evropska unija mora ne smije zapravo instrumentalizirati situaciju ljudskih prava kako bi se uplitala u poslove drugih zemalja. Europa stvarno nije u položaju da išta propovjeda. Pogledajte samo što rade njezini saveznici poput Saudijske Arabije ili Izraela. U principu na ovaj način samo e, podilazimo Trumpu i njegovoj strategiji sukobljavanja sa Kinom. Ja smatram da moramo surađivati sa trećim zemljama i to na temelju e, suvereniteta i e, ne uplitanja baš kao što stoji u povelji UN-a. i ne trebamo braniti posebne interese nikakvih zemalja. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Schaffhauser. Euh, la Chine est un Uvaženi kolege, Kina je velika zemlja, to je carstvo, gotovo carstvo. No, to je carstvo u 19. stoljeću uništeno od strane nas zapadnjaka i to kroz naše politike koje su prisiljavale na otvaranje e, granica e, za izvoz opijuma i sve je to dovelo do uništenja te zemlje. No, unatoč svemu, Kina se ponovno razvija zahvaljujući liberalnim politikama koje promiče država i koje se temelje na gospodarskom razvoju. Stoga, tko smo mi da ovdje nešto propovjedamo? Da, Tibet i kršćani, slažem se sa svime time, no tko smo mi koji smo e, vodili dva svjetska rata, mi smo e, vodili vjerske ratove, ubijali se međusobno zbog e, vjerskih i političkih razloga. Da, naravno, kritiziramo Kinu, ali možda bi ipak za ovaj parlament bilo bolje da se drži povelje UN-a. Hvala vam. A sada riječ ima potpredsjednica Mogherini i time ćemo završiti spontano javljanje za riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao što su neke od vas već spomenuli, danas imamo pred sobom novu strategiju za odnose s Kinom, ali što je još najvažnije, imamo novi tip odnosa s Kinom, rekli bih intenzivniji, ali isto tako otvoreniji, iskreni odnos. Odnos koji se temelji na jasnim izjavama, načelima, interesima isto tako koje mi se ne stidimo potvrditi na najjasniji mogući način. Pokušaj izgradnje određene dosljednosti u Europskoj uniji i svih institucija je dobar korak u tom smjeru. Uh, Zamolila bih vas sve koji ovdje predstavljate europske građane eh, i klubove zastupnika i svoje stranke, politički u njima, da mnogi od vas ste uzeli danas si pravo za neke mudre stvari reći, ali imamo na umu da neki od vas većina vas pripada strankama koje imaju određene odgovornosti u svojim državama članicama. Tako da bih voljela čuti iste te glasove i jasne reći, kada se vi obraćate svojim vladama, kada god se oni susreću sa svojim kineskim pandanima, dakle da budete toliko otvoreni, iskreni, direktni kao što su europske institucije. Kao što sam rekla tijekom proteklog samita u Briselu i vijeće i komisija i ja um, obraćali smo se samom vrhu kineskih tijela vlasti na temelju ljudskih prava i jasnu poruku proslijedili da za Europljane ljudska prava nisu ništa manje važna od ekonomskih interesa. Baš naprotiv, jednako su važna ili i važnija od naših gospodarskih interesa. To mislim da je poruka koju dosljedno kao Europljani moramo prosljeđivati na svim razinama. I na tome vam zahvaljujem. Dakle, i parlament, i komisija, i vijeće, i pojedinačne države članice u svojim bilateralnim odnosima s Kinom. Kina je ostvarila određeni napredak što se tiče ekonomskih socijalnih prava, ali načelna situacija ljudskih prava, kao što ste spomenuli, i dalje opada, osobito što se tiče eh, civilnih prava, političkih odvjetnici, borci za ljudska prava, dalje ih se hapsi, pritvara, krše se ljudska prava. Svi smo vidjeli izvješća o situaciji u Xinjiangu sa političkim kampovima, kampovima za političku reedukaciju. Tema njih su maloljetnici i svi drugi koji se protiv rešimu. Također imamo ograničenja izlaska iz zemlje i određena pitanja koja smo mi doista u svojim bilateralnim kontaktima otvorili u odnosima, razgovorima s Kinom i isto kada smo se bavili dijalogom za ljudska prava. Ovdje bih se e, malo prebacila na drugu stranu mm, kao govornica. Dakle, prvi puta smo pozvani na e, sastanak sa gospodinom Wang Gijem, ministrom vanjskih poslova Kine i države članice, bila sam vrlo zadovoljna, su dosljedno zajednički na razini ministar vanjskih poslova proslijedile te poruke o važnosti e, dijaloga za ljudska prava. Također smo ova pitanja u okviru borbe protiv terorizma i naših politika protiv terorizma naglasili i ja sam rekla već koliko je važno biti dosljedni, koherentni u svim institucijama Europske unije što se tiče tih poruka, jer moglo bi doći do jedne tendencije s našim sugovornicima, ne samo sa Kinom, dakle, da se stekne dojam da europske institucije otvaraju ta pitanja ljudska prava, a onda države članice samo nastavljaju dalje poslovati s njima tu smatram da bismo trebali biti dosljedni u toj poruci i mislim da kroz to jedinstvo i dosljednost i prosljeđujemo jednu jedinstvenu poruku kako bi naši kineski sugovornici mogli shvatiti da je to nešto što je važno za svaku državu članicu, za svaku političku stranku, svaku političku obitelj. Još jednom bih iskoristila priliku da javno potaknem Kinu da dopusti e, smislen pristup Xinjiangu za neovisne promatrače. Neki od vas su to spomenuli, ja bih još jednom se nadovezla na to. To je poziv za neovisne promatrače, uključujući za UN i visokog povjerenika za ljudska prava. I isto tako, sloboda vjeroispovijesti, nešto što se često krši u Tibetu, ograničenje pristupu regiji su također trenutno na snazi pozvali smo kineska tijela vlasti da dopuste reciprocitet što se tiče pristupa Tibetu za europske novinare, obitelji i diplomate. Sve smo te stvari, kao što sam rekao, u svakoj mogućoj prilici otvorili, uključujući na najvišoj razini i na samitu prošli tjedan, dakle i javno i privatno. To je vrlo jasno istaknuto. Situaciju smo također, spravili smo također u situaciji u Xinjiangu, u Tibetu, o slobodi veroispovijesti, o pravam, pravima osoba koje pripadaju manjinama, uključujući našem posljednjem dijalogu o ljudskim pravima prije svega par tjedana. Onda smo spomenuli sve manji prostor djelovanja za civilno društvo, mogućnost pravne reforme i autonomiju Hong Konga. Ovo ovdje, ove aktivnosti često nisu lake, kad kada je upravo frustrirajuće, ali vjerujem i dalje da je to najbolja alat koji imamo za daljnji angažman s kineskim partnerima, kako bismo bili jasni i ujedinjeni u tim porukama koje razmjenjujemo i naravno da radimo na ljudskim pravima. Najbolji alat je da budemo angažirani sa Kinom na jedan način koji će biti iznimno jasan, ali također s poštovanjem. Niti jedna druga globalna sila u svijetu danas e, se ne bavi time. Globalni trend o ljudskim pravima nije uopće ohrabrujuć. Raspravljali smo niz navrata o tome upravo u ovoj vječnici, tako da mislim da je još jedan dodatni razlog kako ne bismo, da ne smijemo odustati i ne smijemo se priuštiti kao europljani da prestanemo s tim angažmanom. I dalje ćemo zagovarati poštivanje ljudskih prava, da li u Kini ili drugdje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 i ostalih klubova. Zatvaram raspravu i danas ćemo glasovati o ovoj temi. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda Kamerun. Imamo pet autora rezolucija. Riječ ima zastupnik Tanok. Gospodine predsjedatelju, zabravio sam načela. Događaju u Kamerunu idu u smjeru autoritarne naravi i ograničavanja slobodnog okupljanja. Hapšenje Morisa Kamtova i drugih aktivista iz opozicije zbog njihovog prosvjeda nakon predsjedničkih izbora 2011. Posljednji incident koji nas brine. Kamto je dalje e, pritvoren zbog optužba i protivljenja naciji, a Kamerun je dalje regionalni partner u borbi protiv terorizma, osobito Boko Harama koji je na samom daljem sjeveru zemlje od 2012. vrlo aktivan. No, brine nas zloupotrebljavanje antiterorističkog zakonodavstva, izvješća što se tiče vansudskih ubijanja navodno bivših članova terorističkih organizacija i aktivnosti odmetničkih samozvanih skupina također pokazuje da sve veći broj nevinih civila dolazi opasnost da postane metom. Reakcija vlade u međuvremenu na prosvjede anglofone većine na sjeverozapadu i jugozapadu je također nešto što uzrokuje znatnu zabrinutost. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnik Urban Krespo. Hvala vam, predsjedatelju. Oružane snage u Kamerunu optužene su da su da krše ljudska prava nad civilnim stanovništvom kao i da proizvoljno pritvaraju prosvjednike koji prosvjeduju zbog nepravilnosti tijekom posljednjih izbora. U anglofonoj regiji vojska je otvorila vatru na nenaružene ljude iz helikoptera uzrokujući desetke ubijenih također europskim oružjem se pogubljuje osobe i postoje video materijal koji pokazuje da kameranske vojnici bijaju djecu i žene samo zbog toga što se sumnja da su sudjelovali u radu Boko Harama. Države članice poput Španjolske prodaju oružje to je zemlje usprkos činjenici da je to zabranjeno na temelju zajedničkog stajališta vijeća još iz 2008. No to nije spomenuto u ovom tekstu. Europska unija i države članice zapravo nude logističku i vojnu pomoć, oružje, opremu Kamerunu i to je nešto e, što je zemlja poput sad obustavila zbog jasnih kršenja ljudskih prava koje se u Kamerunu događaju. Pozivamo Europsku uniju da privede kraju svu vojnu pomoć i prodaju oružja i opreme Kamerunu zbog toga što ljudska prava tada mrtvo slovo na papiru, a ne stvarno djelovanje i to ne možemo prihvatiti. Hvala. Hvala vam zastupnica Zovko. Željana Zovko Uh, Dragi kolege, poštovana visoka predstavnice, čak i ovaj, na ovaj posljednji dan posljednjeg plenarnog zasjedanja pokazujemo svoju posvećenost da se borimo za ljudska prava i pravdu. Danas je tema Kamerun, niz izvješća od ovaj za ljudska prava dokumentirale su pretjeranu upotrebu snaga, sile i kršenja protiv prava ljudi. Nekolicina opozicionista, ključujući Marisa Kamto, je velik broj prosvjetnika su u zatvoru, a uz to tijela vlasti Kameruna neprestano ograničavaju slobodu izražavanja, gaseći internet, zloslavljajući i pritvarajući novinare. Ove aktivnosti su načelno protivnosti se protive standardima koje mi promičemo na međunarodnoj razini. Zbog toga, dragi kolege, kao Europski parlament moramo djelovati. Moramo tražiti od tijela vlasti Kameruna da bezuvjetno i trenutno puste na slobodu sve političke protivnike i građane koji su pritvoreni iz čistih političkih razloga. Moramo suditi korištenje pretjerane sile i ograničavanje slobode izražavanja te zatražiti transparentnu istragu svih ovih kršenja ljudskih prava. Što se tiče mogućnosti koje su pred nama, Europska unija također može nešto promijeniti, morali bismo iskoristiti političku prevagu koju nam nudi program razvojne pomoći kako bismo osnažili ljudska prava u Kamerunu. <clears throat> Europska unija bi također trebala razmotriti pružanje tehničke pomoći i političke podrške na temelju naših iskustava u drugim konfliktnim regijama i drugim razvojnim programima kako bi se pružila podrška razvoju snažnijeg demokratskog kamerunskog Ovaj predlog rezolucije ide u smjeru bolje budućnosti za sve građane Kameruna i zaslužuje vašu podršku. Hvala. Hvala zastupnica s Argentini. Sljedeća ima riječ. Hvala vam. Tijekom proteklih izbora u Kamerunu predsjedničkih, predsjednik Polbija je ponovno izabran, no on je na snazi, na, vlasti od 1982. Kako je to moguće? I nije čudno da dolazi do prosvjeda na ulicama i vjerujem da je srž ove rezolucije u tome da parlament Pavlo B kaže da Morisa Kantoa i druge pusti na slobodu, demokratski prosvjedi E, se mogu samo očekivati u demokratskom društvu. Vojno suđenje nije način da se tretira civile i postoje zemlje u kojima se koriste različiti jezici. O to dobro poznajemo i u Europskoj uniji. Vjerujem da ne govorimo dovoljno često o Kamerunu, no ovo je jedna dobra prilika za to. Hvala. Hvala vam, zastupnica hake. Nakon izbora koje su davala da događa u Kamerunu, polako je došlo do sukoba sa korištenjem sile. Stotine je poginulo, stotine tisuća je raseljeno, aktivisti su okupljeni u zatvorima. Često antiteroristički zakoni i pretjerane mjere se zloupotrebljavaju kako bi se opravdalo ove slučajeve. Došlo je do prisilnih nestanaka, izvan sudskih ubijanja, slobode izražavanja se ne poštuje, da li online ili offline, tako da je ovo doista vrlo ozbiljan razvoj situacije. Potičemo sigurnosne snage Kamerunu da prestanu koristiti neproporcionalnu silu i da poštuju ljudska prava svih svojih građana. Potreba za daljnje istrage u optužbe pretjeranog korištenja sile i kršenja ljudskih prava su nužna i vrlo je važno da pod vodstvom Afričke unije dođe do mirovnih pregovora koje ćemo mi kao Europska unija i svi naši predvodnici moći podržati. Hvala. Hvala vam lijepo. U ime SID-a zastupnik Lopez Hvala vam gospodine predsjedatelju, povjerenice eh, Mogherini. Kao što znamo, Paul Bija, jedan od eh, predsjednika vlada, koji vlada gotovo najduže Afrikom uz Mugabe, uz i u ekvatorijalnoj Gvineji vladara sedam izbora Sedmi izbori su doveli do masivnih prosvjeda protiv namještenih izbora i Maurice Kamto, vođa opozicije, je sada zatvoren uz optužbe koje bi mogle dovesti do doživotne kazne ili smrtne kazne na temelju vojnih zakona prema kojima mu se sudi. Dakle, potičemo da se pres ustane sa ovim zabranama prosvjeda, kršenjem ljudskih prava i tražimo transparentne, vjerodostojne izbore kroz izbornu reformu, a Europsku uniju zajedno s Afričkom unijom i UN-om potičemo da provede jednu ulogu miritelja kako bi se pustila na slobodu ne samo Marisa Kamtoa, već i 200 drugih političkih aktivista koji su također pritvoreni i naravno potičemo Europsku uniju da poduzme mjere kako bi se smanjila suradnja sa zemljom koja se ne ponaša na demokratski način. Hvala. Hvala vam lijepo. Zastupnik Černeci ima riječ u ime ECR-a. Hvala vam. Bavimo se slučajem Kameruna. To je zemlja koja je poprilično udaljena od Europe i u redu je da se bavimo ovom zemljom. To je jedna bivša kolonija jedne evropske države. I imamo moralnu obvezu baviti se tom zemljom. Osim toga u tu zemlju upućujemo humanitarnu pomoć i dakle imamo pravo očekivati da kada ta pomoć tamo stigne, da ta zemlja poštuje određene standarde. Mislim ovdje prije svega na ljudska prava. Trebamo biti snažni, poslati jasnu, jedinstvenu poruku. Jedino na taj način će nas Kamerun saslušati, a jednako je i sa nekim drugim afričkim zemljama s kojima imamo trgovinske odnose koje katka evo smetnu suma ljudska prava i prava oporbenjaka. Hvala vam, zastupnik Kora u ime fdd Hvala. Dobar dan, visokoj predstavnici. Kamerun je zemlja koja se suočava sa više velikih izazova, problemi sa Boko Haramom, problemi sa Srednjoafričkom republikom te naoružani naoružane pobune na sjeveroistoku zemlje i njima upućujemo svu svoju solidarnost. Međutim, važno je istaknuti da se na te prijetnje ne može odgovoriti pukom silom i kršenjem temeljnih prava. Prije svega osuđujemo mučenja te sudska ubijanja koja su, koje obavljaju tajne službe te države. Da javna služba se koristi protiv eh, prosvjednika koji prosvjeduju, protiv predsjednika koji je na toj dužnosti od 1982. Upotreba sile protiv eh, prosvjednika, zatvaranje pristupa internetu, zatvaranje novinara ne mogu se nikako opravdati. Čak niti prijetnjama koje, s kojima je evo kamerom izložen. Hvala. U ime Zastupnica Bild. Hvala vam, potpredsjedniče. E, prije svega, smatram da doista moramo dati počast oružanim snagama i kamerunskim civilima e, koji se bore protiv Boko Harama. Tim više što ta odlučna borba protiv terorizma doista vodi Kamerun izvan vlastitih e, granica u sklopu e, transsaharskog okvira i multinacionalnih snaga. I to usprkos vrlo zahtjevnoj internoj situaciji, e, tamo prihvaćaju već tisuće izbjeglica iz Nigerije već godinama. Daleko smo od nekakve idealne situacije. Ova zemlja koja bi trebala biti jamac stabilnosti u regiji gdje vlada nestabilnost e, teško podnosi ovu situaciju. Razlike između anglofona i frankofona ne proizlaze iz nekakvog dubokog antagonizma nego zbog gospodarskih razloga. U anglofonim područjima se nalaze glavne rezerve e, ugljikovodika i kontrola nad njima e, jedan je od značajnih izazova. Vlada Kameruna provela je značajne reforme, pritom mislim na povjerenstvo za dvojezičnost i e, višekulturalnost. Veća prava anglofonim narodima e, koja su dana e, vrhovnog, od strane Vrhovnog suda, a isto tako su dovela i do E, zapošljavanja dvojezičnih nastavnika. Međutim, e, društvo e, u Kamerunu ne može se definirati samo tim podjelama između anglofona i frankofona, jer takve razlike postoji drugdje, a svejedno postoji ljubav prema istoj domovini. Mi želimo podržati takav Kamerun, ne smijemo zauzimati stranu, ne smijemo se uplitati i ne smijemo nastupati sa jedne superiorne pozicije. Hvala vam lijepo. U ime sid riječ ima zastupnica Kjenge. Hvala vam. Kamerun ulazi u sve veće nasilje. Urušava se vladavina Poladija. Reagira se tako da se gaze ljudska prava. Vlada organizira izborne prijevare da bi se održala na vlasti. Uhićuje predstavnike i lidere oporbe izmišljajući kaznena djela koji su oni navodno počinili. Dvije anglofone provincije su u ratu. Sjever zemlje prijeti Boko Haram. Na istok upadaju milicije iz susjedne Srednjoafričke republike. I u tom kontekstu Vojska se bori protiv paravojnih formacija, bori se protiv e, raznih teritorijalnih e, pretenzija. Moramo stoga pokušati shvatiti razloge ove situacije koja je na dijelu u toj zemlji. Možemo ju nazvati i paralizom državne vlasti, e, izbornim prijevarama, nepotizmom. Sve to je u korijenima ove situacije koju nailazimo, koju nailazimo u toj zemlji. Ja bi trebao rješavati ovu krizu umjesto da organizira izbore i izborne prijevore i da uhićuje vođu oporbe. Htjela bih zahvaliti visokoj predstavnici na dosad obavljenom poslu jer je situacija teška jer vidimo veliki egoizam država članica, vidimo suvereniste koji se vraćaju pod svjetla Zahvaljujem e, svim kolegama, zahvaljujem prevoditeljima, vozačima, svim djelatnicima ovdje u parlamentu. Ja sam im svima zahvalna i ukoliko mi talijanski birači budu dali povjerenje, ja ću se vratiti u idućem sazivu. Hvala lijepo. Sljedeći ima riječ zastupnik Schaffhauser. Mes chers Dragi kolege, ovo je moj posljednji govor u ovome sazivu. I to u ime zemlje koju iznimno volim i donekla sam čak i sin te zemlje. Kamerun doista predstavlja jedan vrlo fragilan spoj različitosti pokušalo se ići na centralizaciju što je dovelo do izolacije anglofonog stanovništva na sjeveru i separatizma muslimana. Međutim, to se potiče izvana. Paul Bija je već sedam godina na vlasti. Međutim, ovih 37 e, godina stabilnosti u odnosu na ostale zemlje pokazuju da je Cameron e, i nema tako lošu situaciju. Polbija sigurno može monopolizirati vlast do svoje smrti, međutim, ne može e, monopolizirati vlast do smrti. Međutim, svjestan je toga da je potrebna politička tranzicija i decentralizacija kao i plan za političku sigurnost. Tako da bi trebalo djelovati, ali vrlo diskretno. Ne smijemo se miješati u taj proces u sklopu UN-a i uvijek prema afričkim zemljama primjenjujemo dvostruke standarde, standarde ovisno o nasim, našim vlastitim interesima. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do formuły a Jako pierwszy bardzo proszę pan... Prelazimo sada na slobodno javljanje za riječ. Zastupnik e, Farija. Wobec tego pan Iży Pospišil. Zastupnik Pospišil. Okay, or... pane předsedající ta debata která... hvala vam lijepo potpredsjedniče. mi je asi vyřešíme ale to ova današnja rasprava doista dobro objašnjava s kojim se poteškoćama susreće kamerun Europska komisija i naši predstavnici mogli bi izvršiti pritisak na sadašnjeg predsjednika koji je na vlasti od 1984. godine i prisiliti najviše dužnosnike Kameruna da dopuste oporbenim čelnicima da se kandidiraju na izborima odnosno dakle da ne drže tog oporbenog čelnika u zatvoru samo zato što se suprotstavio sadašnjem predsjedniku. Njega se, on ne smije biti žrtva zastrašivanja. Nažalost, takva je trenutna situacija u Kamerunu. Ne možemo govoriti da tamo postoji vladavina prava. Mislim da bi bilo dobro da se uvjeri vlasti Kameruna da ne drže svoje e, oporbene protivnike u zatvoru doživotno. Hvala, zastupnik Notis Marijas. Hvala vam, potpredsjedniče. Evo i ja ću također održati svoj posljednji govor u ovom sazivu. Nadam se da ćemo se vidjeti u sljedećem sazivu, ali to će da kako ovisiti o grčkim biračima u mom slučaju. No, nadam se doista da ću biti ponovno izabran i da ću biti ovdje kada parlament e, nastavi s radom. Ja sam održao više tisuća govora ovdje u ovoj vijećnici i želim zahvaliti vama e, predsjedniče, svim prevoditeljima i službenicima, djelatnicima Europskog parlamenta i želim iskoristiti ovu priliku da kažem da ću se nastaviti boriti za legitimne interese svojih grčkih sugrađana. Vjerujem da u ovom slučaju trebamo dati potporu Kamerunu, posebno demokratskim procesima u toj afričkoj zemlji kako bi oni mogli ostvariti napredak i kako bi njihovi građani pronašli rješenja za svoje probleme. Hvala. Riječ ima gospodin Kastaldo. Hvala vam. Nažalost, e, napetosti e, rastu u Kamerunu. Malo fali da, do da u toj zemlji dođe do građanskog rata. Više stotina osoba je uhićeno, među njima i lider oporbe Mauris Kamto. Oni su prosvjedovali zbog e, velikih izbornih prijevara koje su se dogodile na zadnjim izborima. Međutim, e, tamošnji predsjednik je počeo i lov na novinare i na sve one koji ne misle kao on. Vidimo na dijelu i političke pritiske, pa čak i oružane sukobe, sukobe između separatističkih skupina i državne vojske. Možda se ovo kolonijalno razdoblje nikad nije dovršilo. Nažalost, danas tamo stradavaju mladi i studenti. Bolnice i sveučilišta su često poprišta bitki tražim zato od Kameruna da smjesta pusti sve političke zatvorenike i da što prije povede jedan politički dijalog kako bi se došlo do rješavanja krize u anglofonim područjima. Od visoke predstavnice tražim veći diplomatski pritisak i konkretno zalaganje za zaštitu ljudskih prava. Nemojmo e, dopustiti da e, sporazum iz Kotonua bude mrtvo slovo na papiru. Hvala vam. Zastupnik Polčak pane Hvala vam i hvala vam što ste mi dali riječ. Želim samo istaknuti da i čak e, ovog posljednjeg dana plenarne sjednice govorimo o ljudskim pravima, borimo se za ljudska prava. Mislim da je iznimno važno da to iziđe iz ove vječnice kao jedna jedinstvena poruka i to pokazuje da smo svi složni kada je riječ o tematici ljudskih prava. Što se tiče Kameruna, ubojstva, mučenja, progoni i usmrćivanja ljudi bez pravednog suđenja, doista su neprihvatljive činjenice, a počinitelji toga su članovi odnosno pripadnici oružanih snaga koji su pod nadzorom predsjednika. To je za nas neprihvatljivo. Premda znamo e, da se Kamerun bori protiv Boko Harama, mi ne možemo naprosto zatvarati oči pred ovim činjenicama. Hvala, gospodin Kelić će posljednji uzeti riječ. Hvala. Ono što se događa u Kamerunu doista je strašno, posebno u području ljudskih prava. Oporbeni čelnici završavaju zatvoru bez ikakvog e, razloga, posebno Moriskanto. Tako da je evidentno da sigurnosne snage djeluju protiv vlastitih građana. Mnogi od njih su protirani iz domova, pola milijuna je prognano diljem Kameruna, a neki su pobjegli i u Nigeriju. Tako da mislim da je sasvim u redu da se izvrši pritisak na kamerunske vlasti kao prvo kako bi se Moris to i drugi oporbeni vođe pustili zatvora i kako bi se uspostavili stvarni demokratski procesi u toj zemlji. Posebno su važni slobodni i neovisni mediji jer bez toga nećemo ostvariti značajan pomak. Hvala vam. Hvala. Gospođa Šojdrova. Hvala. Dragi kolege, ova hitna rezolucija vrlo jasno kaže kamerunskoj vladi da Europski parlament prati razvoj događaja, da se ne slaže sa ograničavanjem e, ljudskih prava, korištenjem sile i ograničavanjem slobode medija. Europska unija ima diplomatske alate koje može upotrijebiti. Mislim da te instrumente treba iskoristiti. Vjerujem da visoka predstavnica sluša i čuje našu zadršku i da će E, shodno tome i reagirati. E, želim svima zahvaliti na suradnji u posljednjih pet godina. Mi već pet godina razgovaramo o hitnim rezolucijama koje se bave slučajevima kršenja ljudskih prava gdje tražimo da se zatvorenici puste na slobodu, da oni koji su žrtve progona zbog političkog e, mišljenja ili pak nacionalne pripadnosti ne budu više žrtve. Želim vam na tome zahvaliti jer je to bilo doista nešto što je bilo vrlo smisleno i želim zahvaliti svima u Europskom parlamentu. Hvala. Gospodin Šogor, prije dva tjedna potpredsjednik Tibeta rekao da je stanje ljudskih prava na Tibetu ne samo dobro, nego jako dobro. Sve etničke skupine cijene rad komunističke stranke. Međutim, Tibetanci e, očito nikada nisu više uživali u plodovima brzog gospodarskog razvoja. Policijska patrola osiguruje im da dobivaju svu pomoć koja im je potrebna, e, kako se ne bi slučajno možda zapalili sami od sebe. No, nije samo Tibetancima tako dobro. I Ujguri također uživaju u svim dobrobitima tehnologije digitalnog nadzora i umjetne inteligencije i imaju pristup najboljem sustavu cijeloživotnog učenja te centrima za edukaciju. Isto tako možemo samouvjereno reći da dijalog između Europske unije i Kine predstavlja jedan uspješan instrument za promicanje ljudskih prava i naših vrijednosti. Ja se ispričavam. Zbog tehničkih problema sam propustio uzeti riječ kada je trebalo za vrijeme rasprave o Kini. Ovo je moj posljednji govor nakon 11 godina obnašanja dužnosti zastupnika u parlamentu, pa vam zahvaljujem. to panu to udostępnić. zamykamy wystąpienia poselskie. pani federico mogherini. hvala vam na ovom posljednjem govoru. sada dajemo riječ visokoj predstavnici. Thank you, uh, uh, Nakon uh, izbora u Kamerunu u listopadu došlo je do napetosti u zemlji, posebno u nekim dijelovima te zemlje došlo je do sužavanja demokratskog prostora. Ključni oporbeni vođe su u pritvoru, njima će suditi vojni sudovi, više od stotina prosvjednika eh, je u pritvoru duže vrijeme i tvrdi se da se zakoni Kameruna ne poštuju. Uvedena je zabrana na prosvjede oporbe, što nije u skladu sa ustavnim zakonom Kameruna. Mi budno pratimo situaciju, gledamo što se događa, e, premda u ime svih 28 država članica zatražili smo da se puste na slobodu oni zatvorenici protiv kojih ne postoje neke čvrste optužbe i zatražili smo da se stane na kraj e, govoru mržnje i kršenju ljudskih prava i hvala vam što ste stavili ovu važnu raspravu e, na dnevni red ovog posljednjeg dana plenarnog zasjedanja. Što se tiče situacije u e, sjeverno-zapadnim i sjevernim regijama gdje žive anglofoni, mi smo stalno apelirali na dijalog, e, na izostanak nasilja i poštivanje temeljnih prava i vladavine prava. Nažalost, protuzakonita ubojstva i zločini i dalje se redovito prijavljuju i tu su navodno uključene i sigurnosne i vojne snage kao i separatističke skupine. Vojne posljedice ove situacije su alarmantne. Oko pola milijuna ljudi su prognani i ima više od 32 tisuće izbjeglica iz Kameruna u susjednoj Nigeriji. Mi e, tražimo e, da se uspostavi dijalog i budno pratimo slučaj 47 anglofonih čelnika koji su u zatvoru i inzistiramo na potrebi da se održi pravedno i transparentno suđenje. Osim toga, neki od vas su spomenuli napade Boko Harama u Čadu, Nigeru i Nigeriji, kao i Kamerunu. Znamo da Boko Haram nije nepobjediva organizacija i oni su preživjeli neke poraze značajne poraze, međutim, bez obzira na to bilo je civilnih žrtava i među sigurnosnim snagama Kameruna. S obzirom da su e, novi izbjeglice iz Nigerije e, nedavno došli na sjever Kameruna, Želim se pridružiti nedavnim apelima UNHCR-a da se primjenjuje načelo non-reformana i to u cijelosti. To su razlozi iz kojih moramo nastaviti pružati humanitarnu pomoć. To je sastavni dio međunarodnog humanitarnog odgovora i to na različitim frontovima. Mi uzimamo u obzir i prognanike i izbjeglice koji dolaze iz Nigerije i Srednjoafričke republike. Ako se to sve skupa uzme u obzir, riječ je o gotovo milijun ljudi kojima je potrebna naša pomoć, naša je dužnost da na to reagiramo. Da kako mi ne možemo to zaboraviti kada ocjenjujemo i našu buduću pomoć građanima Kameruna. Istovremeno ćemo nastaviti zagovarati poštivanje ljudskih prava u Kamerunu i zatražit ćemo da se u potpunosti razjasne slučajevi kršenja ljudskih prava. Hvala. Hvala vam. Dobili smo nekoliko prijedloga rezolucija od strane ECR-a, GUE-a, SID-a, EPP-a, Zelenih i ALDE-a. Ovime zaključujemo ovu raspravu. Danas e, ćemo glasovati. Dolazimo do posljednje današnje rasprave. i bavit ćemo se Bruneom. Dajem riječ autorima rezolucije. Riječ ima zastupnica Lohbiler. Hvala vam. Od 2014. Brune je uveo šarijatski kazneni zakon i to u nekoliko faza provedbe. Ima, tu su predviđen, tu je predviđeno kamenovanje za sporazumni spolni odnos između partnera istog spola te izvan, braće spolni odnosi pobačaj. Tu je amputacija udova zbog krađe, smrtna kazna zbog uvrede ili klevete usmjerene protiv proroka Muhameda. Sultan je ujedno i premijer te predsjednik. Smatramo da bi trebalo povući ovaj zakon zato što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Osim toga treba zajamčiti ravnopravnost spolova te bilo koji oblik diskriminacije. Od 1957. u toj zemlji je na snazi moratorij na smrtnu kaznu Međutim, smatramo da bi e, smrtnu kaznu trebalo u potpunosti ukinuti. Evropska unija bi trebala dovesti u pitanje mogući sporazum o slobodnoj trgovini ukoliko se e, tamošnji, tamošnji zakonodavni okvir ne dovede u red. To se odnosi na suradnju sa ASEANom i mislim da bismo se trebali u svakom slučaju nastaviti baviti ovom zemljom. Hvala vam, evo ova zemlja je donijela šerijatski kazneni zakon kojim se sada određena kaznena djela mogu čak kazniti smrtnom kasnom. Mislim pritom na spolni odnos između partnera istog spola, izvanbračni spolni odnosti. pobačaj. Riječ je o reformskom procesu koji je započeo 2014 gdje se uveo šerijatski kazneni zakon. Također ovaj zakon predviđa amputaciju udova zbog krađa. Ovo može jako naštetiti e, vjerskim manjinama te LGBT i zajednici. Jasno je da u modernom svijetu nema mjesta za ovako strog e, kazneni e, sustav. Kao zastupnik iz Ujedinjene kraljevine Zabrinut sam e, za ovakav razvoj događaja u zemlji Commonwealtha. Ovo je možda moj posljednji govor u Europskom parlamentu. Pozdravljam vas nakon više od 20 godina rada u parlamentu. Bila mi je doista zadovoljstvo raditi e, na ovom mjestu. Hvala vam, dragi Charles. Pa- Molim vas e, bez e, komentara, kaže predsjedatelj zastupnica Bjork. E, Lagstiftningen i Brunei som kriminaliserar hbtq-personer och rad andra Dakle, došlo je do kriminalizacije LGBTI zajednice, događa se mučenje, uvedena je smrtna kazna i mi se tome protivimo zajedno sa ostalim suautorima ove rezolucije u ovom parlamentu se koristi vjera, e, ponekad čak i kršćanska vjera se koristi kako bi se širila mržnja i kako bi se blokirala e, prava žena i LGBTI zajednice. Na taj način se ljudi zastražuju. Mislim da doista tome nema mjesta ni u Birneju ni ovdje. Mislim da treba uvjetovati humanitarnu pomoć, treba djelovati e, kako bismo potakli dijalog sa tom autokratskom državom. Međutim, politika mržnje je zapravo globalna. To vidimo u Kolumbiji, e, gdje sudjeluju Amerika i Evropljani, čak i neki švedski političari i mislim da trebamo zaštititi ljudska prava u drugim zemljama, to je točno, ali trebamo isto tako prije svega pomesti ispred vlastitog kućnog prava. E, prijetnje i mržnja protiv LGBT i zajednici nemaju svoje mjesto niti ovdje, niti drugdje. Hvala vam, zastupnik Koreo. Dobar dan svim kolegama. Prije svega želim istaknuti da je ovo posljedna točka dnevnog reda u cijelom ovom sazivu i zahvalio bih e, svim kolegama na svemu što smo do sad napravili na području zaštite ljudskih prava. Stalno smo to stavljali u središte trgovinskih pregovora sa ostatkom svijeta. Evo, završavamo sa Brunejom. Mislim da je jedan od najvažnijih e, slučajeva, jedan najeklatantniji primjer sultan, sultanat u kojem sultan može imati pet žena, može e, po potrebi zvati prostitutke, a evo predviđa smrtnu kaznu za izvanbračne spolne odnosne, odnosno predviđa, odnosno uvodi se amputacija udova zbog e, krađe. Drago mi je da smo suspendirali pregovore sa ovom e, zemljom. Radi se o očiglednom kršenju ljudskih prava. Nadam se da te sporazume nećemo, da, da pregovor o sporazumu nećemo niti nastaviti s takvom zemljom. Svatam međutim da možemo postići mnogo bolje rezultate tijekom idućeg saziva nego li je to bio slučaj u ovom sazivu. Hvala vam, zastupnica Post. Um, uh, Hvala vam. Uvaženi zastupnici, gospođo povjerenice, živimo u razdoblju krize. Cijeli svijet je u krizi. Imamo krizu sa klimom, snage zla koje nam se približavaju, koje djeluju u čitavom svijetu. Imamo i krizu kada su u pitanju prava žena, prava LGBTI zajednice. Kada je riječ o osnovnom poštivanju ljudskih prava, tako i u Europi i diljem svijeta. Naraste nacionalizam, to je opasnost za naše demokratske vrijednosti. Zato bih svima poručila, pa i gostima na galeriji. Vaša je dužnost sačuvati naše demokratske vrijednosti 26. svibnja. I to je dužnost e, svih u Europskoj uniji. Založite se za naše vrijednosti. Kada je riječ o, Bruniju, o Bruneju i novom šerijatskom kaznenom zakonu, riječ je o nehumanom i ponižavajućem zakonu. On e, uzima za cilj e, i onako ranjive skupine, djecu, žene i LGBTI zajednicu. Dokida njihova ljudska prava. Prema novom zakonu, djeca od sedam e, godina mogu biti kažnjena bičevanjem. Što se tiče pobačaja izvanbračnog spolnog odnosa, tu se ljudi mogu biti kamenovanjem. U civiliziranim društvima poštuju se ljudska prava. Nije zločin biti homoseksualac, lezbika ili napraviti pobačaj. Tražim da se ovaj šerijetski kazneni zakon smjesta mjesta povuče. Pan Tomaš Zdehovski. Hvala vam, zastupnik Zdehovski. <clears throat> Vážený pane předsedající, vážená pani komisarsko Mogherini. Hvala vam. Uvaženi kolege, visoka predstavnice Mogherini. Ja bih eh, se htio zahvaliti onim kolegama koji su se zahvalili, svim onima s kojima smo surađivali unatrag pet godina na ovakvim slučajevima. Kada se pitate što pojedini zastupnici mogu učiniti, što parlament može učiniti, pa zahvaljujući našim bavljanjima ovakvim slučajevima, našim rezolucijama, uspjeli smo postići da se zatvorenici oslobode, da se sustavi u određenim državama promjene. Imam tu čitav niz primjera koje bi mogao podijeliti s vama. To su sve pozitivni primjeri onoga što smo uspjeli napraviti. Nedavno smo kritizirali e, situaciju na Maldivima i odjednom u rujnu prošle godine vidjeli smo jasne promjene Oporba je pobjedila na izborima, oporbeni čelnik je pobjedio, to je osoba koju smo mi snažno podržavali i zato vjerujem da snaga naših riječi može promijeniti i situaciju u Bruneju. Ja sam kritizirao sve zemlje koje žele uvesti šerijetski kazneni zakon. To sam radio čitav niz godina. Šerijetski kazneni zakon nema nikakve veze sa modernom demokracijom, nema nikakve veze sa pluralizmom. on šteti brojnim ranjivim skupinama. Tu su žene, tu su e, vjerske skupine, samo zato što je netko druge vjere, to znači da se tu osobu treba poštivati, a ne kažnjavati. A netko bi zbog toga mogao biti kažnjavan. Zato što oni žive svoju vjeru, mogli bi biti kažnjeni. Zato bih e, na danas Htio još jednom apelirati da se nastavimo boriti za slobodu i demokraciju. To je od ključne važnosti. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Shake. Hvala vam, dragi kolege i visoka predstavnice. Prije deset godina sam prvi put uh, u plenarnoj, na plenarnoj vjetni vječnici također govorila o slučajevima kršenja ljudskih prava tada u Iranu. I sada završavam ovaj saziv također sa govorom na ovu temu. Situacija u Bruneju je ekstremna. Krši se žensko reproduktivno krši se ženska reproduktivna prava, zdrav, pravo na zdravlje, kažnjavaju se izvanbračni spolni odnosi, odnosi između partnera istog spola, to je prestrašno. Zato tražimo sankcije za pojedince, jednako kako smo napravili u slučaju Magnitski visoke predstavnice, kolege, pozivam vas da nastavite graditi snažnu Europu koja će na prvo mjesto uvijek stavljati zaštitu ljudskih prava. Hvala vam. Čuli smo autore rezolucije i sada prelazimo na klubove zastupnika. U ime kluba SID zastupnica Gil. Hvala vam. E, nikog ne bi trebalo proganjati ili diskriminirati zbog onoga tko jesu i zbog onoga koga vole. Međutim, od 3. travnja u, Brine, Bruneju se događa upravo to. Provodi se šerijetski kazneni zakon, kamenovanje, amputacije, različite vrste kažnjavanja, pa čak i smrtna kazna. Te zakone je uveo tamošnji režim. Postoje veliki gospodarski problemi, te se na ovaj način želi javnost odvratiti od pravih problema. I zato je od ključne važnosti da Europska unija donese konkretne mjere kojima će se zabraniti ova praksa. Tu pritom mislim i na zabranu izdavanja viza, te za kažnjavanje onih poslovnih subjekata koji su u vlasništvu sultana. Takve mjere bi mogle promijeniti tamošnju situaciju. To obuhvaća i dijalog sa dionicima iz te zemlje i tako dalje. Visoka predstavnice, moramo djelovati s mjesta. A također je ovo možda moj posljednji govor u vječnici, te bih zahvalila svima na suradnji. Hvala vama kolegice. U ime kluba ECR, zastupnik Demes Maker. Hvala vam. E, danas e, izražavamo e, svaku osudu uvođenja šerijatskog kaznenog zakona u Brune riječ je o uvođenju srednjevjekovnih mjera u tu zemlju za svaku vrstu nepoželjnog ponašanja. Ovakvi zakoni bi trebali biti podređeni univerzalnosti ljudskih prava. To predviđa i zabranu svakog nehumanog postupanja i mučenja. Treba zaštititi prava LGBT i zajednice, prava žena, prava djece koja su u ovom slučaju teško pogođena. Dame i gospodo, ovo je moj posljednji govor u vječnici. Moram uvijek imati na umu da ljudska prava treba stalno štititi. Samo političke promjene, pozitivne političke promjene mogu nešto promijeniti na terenu. Europski parlament to pokušava sada učiniti, ali Europska komisija i države članice trebaju učiniti sve što mogu kako bi se ovaj zakon ukinuo. je možda jest bogata zemlja, ali je moralno siromašna. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Dragi kolege, ovdje nije riječ eh, o zamjeni ličnosti. Sultan Hasan al bolkija najbogatiji čovjek eh, na svijetu je isti onaj koji je 2013. najavio da će uvesti novi šerijetski kazneni zakon u svojoj zemlji. Posljednji dio provedbe tog zakona je stupio na snagu početkom travnja. Uvedeno, uvedeno je kamenovanje, uvedena je amputacija udova zbog krađe, smrtna kazna zbog uvjerede proroka Muhameda. To se primjenjuje i na muslimani, i na one koji nisu muslimani, te na strance. Ukoliko bi se ovaj kazneni zakon doista počeo primjenjivati, mislim da bi veći dio kraljevske obitelji, uključujući samog sultana, trebalo pogubiti. U 21. stoljeću, stoljeću nema mjesta za ovakve zakone. I sa ovim govorom e, završavam e, svoje govore u ovom sazivu. Zahvalio bih e, svima na zajedničkim bitkama i na žaru kojim smo se borili za svoje vrijednosti. Nadam se da ću nastaviti raditi s vama i sa onima koji će biti u idućem sazivu ovdje. Nadam se i ja da ću biti u idućem sazivu. Nadam se da ćemo se zajednički nastaviti boriti na vanjskom plavu, na vanjskom planu i da ćemo e, biti onaj svjetionik e, prava i zaštite e, ljudskih prava u svijetu. Hvala svima i sretno svima. Dziękuję bardzo, bardzo ważne przesłanie, ale prośba mimo wszystko reżim. Hvala vam, poslali ste doista jako važnu poruku. E, riječima zastupnik Kolumbije. U Brneima dolazi do prolov islamskog prava, kamenovanje zbog homoseksualnosti, preljuba, ne za muškarce. Za žene je, se radi o 40 raca bićem i zatvor. Također Smržnja i podsmihivanje je ono na što se šarijatsko pravo svodi, smrtne kazne za vrijeđanje proroka. Pa koraka niže ovdje u Strasburu imamo institucije koje se bave ljudskim pravima, tako da više u nekim zemljama se čini niti moguće kritizirati islam poput Austrije. Dakle, uz takav oblik tolerancije ne možemo kritizirati strašne režime kakvi postoje, uključujući u Brneju. Moramo imati slobodu izražavanja i na tome inzistirati. Ovo je moje posljednje prilike da se javljam za riječ, pa bih zahvalio svima na suradnji i zaželiti svu sreću onima koji dolaze nakon mene. Nadam se da ćemo imati dobar savez ovdje u parlamentu. Hvala. I pani poslanka Elena Valenciano, prošu. Hvala vam, reći Elena Valenciano. Hvala lijepo predsjedatelju. Mislim da su moji kolege rekli sve o okrutnosti koja trenutno postaju u Brunejima. Ali ovo je samo jedan primjer od mnogih u svijetu koji zapravo relativiziraju univerzalnost ljudskih prava. Ovo je moj posljednji govor u Europskom parlamentu i zbog toga želim govoriti u ime svih onih koji se bore za dostojanstvo, za život, za slobodu u nekim od najopasnijih mjesta na svijetu. I nadam se da ova vječnica neće nikada zaboraviti te ljude. <clears throat> Možda su oni daleko od nas zemljopisno govoreći, ali ne smijemo nikad prestati braniti njihova ljudska prava. Zastupnici parlamenta moraju se udružiti u obrani i kada u ovoj vječnici ustanemo i uzmemo reći ne smijemo zaboraviti niti zatvore, niti izbjeglice, niti migrante na morima, niti homoseksualce koji ubijaju u mnogim zemljama, niti žene koje se bore za svoja prava, niti vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Hvala svima i hvala predsjedatelju. Hvala lijepo, draga Elena. To je bio tvoj posljednji govor u ovom parlamentarnom sazivu. Sada ćemo prijeći na Catch the Eye, spontano javljeni za riječ. Zastupnik Farija. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Hvala vam, ovo je moj posljednji e, govor u parlamentu i zahvalio bih vam e, na posvećenosti, na načinu na koji ste štitili humanitarna načela. Nakon svega što smo čuli možemo ustvrditi da brunejski sultan e, još jednom proizvoljno e, donosi odluke. Lako se u toj zemlji skrivati od vlastitog naroda. On je tu donio određene propise. Donio je propise protiv homoseksualaca, protiv izvanbračnih odnosa predvidio drakonske kazne, tu su mučenja, bičevanja, kamenovanja. I važno je imati na umu da cijeli svijet osuđuje e, takve postupanja. Evropska unija ima brojne interese u tom dijelu svijeta, međutim moramo poduzeti nešto konkretno, napraviti crne liste, moramo pokušati postići željene rezultate, ne prihvaćati ovakve situacije jer se krši međunarodno pravo. Hvala vam. Zastupnica Ward. Uh, Hvala lijepo predsjedatelju. Kada sam izabrana 2014. odlučila sam postati glas za ljude koji nemaju svoj glas. I sad ponovno koristim ovu iznimnu platformu koju imamo za borbu za ljudska prava na globalnoj razini. Šokiralo me čuti da je Sultan Bruneja odlučio nametnuti smrtnu kaznu za homoseksualnost i preljub. Smrtna kazna je nešto protiv čega se moramo boriti u svim okolnostima nova je situacija osobito ozbiljna s obzirom da je smjerena protiv žena i također postoji E, rodna pristranost, a pojedincima se onemogućava da budu oni koji doista jesu i da vole one koje vole. Kada govorimo o homofobiji u Europi, moramo se sjetiti da svaki čin diskriminacije, čak i ako se čini malenim, zapravo doprinosi globalnom ozračju mržnje koje dovodi do smrti mnogih ljudi, da li nasilja, zbog nasilja država ili masa. Moramo se nastaviti baviti borbom protiv diskriminacije na ovoj razini i visoku predstavnicu molim da upotrebi sve diplomatske kanale da potakne tijela vlasti Brunejima da ukinu ove srednjevjekovne zakone i privedu kraju smrtnu kaznu kako ondje, tako i drugdje. Hvala vam, zastupnica Miranda ima riječ. Hvala vam lijepo. I moj rad u Europskom parlamentu bio je zagovaranje prava onih koji nemaju svog glasa u Europi. Zahvalila bih i gospođi Mogherini na borbi za ljudska prava. Moramo se zalagati za ljudska prava i osuditi ovakve događaje, boriti se protiv smrtne kazne, diskriminacije svugdje, uključujući i u Europi. Teška situacija u Brnejima vezano s homofobiju je nešto čime se moramo pozabaviti, moramo obraniti dostojanstvo ovih ljudi. Ja pripadam eh, među skupini LGBTI u e Europskom parlamentu i smatram da je to nešto što je naša odgovornost. Moramo se boriti za slobodu, dostojanstvo, ljudskih bića svugdje i zahvaljujem svim kolegama na borbi za ljudska prava. Ovo je moja posljednja intervencija trenutno, no... Dziękuję bardzo, pan poseł Dobro. Vratit ću se. Gospodin Šosnjerc. Pa, Evo nas još jednom. Vječnica je prazna, a obraćamo se čitavom svijetu kao da smo mi ti koji mogu sve urediti. Čemu služe sve ove rezolucije? Pa ničemu. Ima ljudi koji vode računa o svojim zakonima. Dobili smo ove informacije o situaciji u Bruneju. I treba, a trebali bismo glasati o stvarima koje se tiču nas izravno. Trebali bismo glasati o pobačaju u Europi. Imali, je li taj sultan važniji od tog pitanja? Možemo napraviti dugu, dugu listu zemalja kojima smo se bavili. Pa evo i ovog tjedna imamo mogućnost izrade crne liste. Pa ako napravimo tu crnu listu, onda će izvan nje ostati tek nekoliko država i to država članica. Bavimo se zato našim poslovima, nemamo se baviti cijelim svijetom. Sultan je u stvari u prethodnim prilikama saslušao E, Europski parlament. Primili smo i njegovo pismo već jučer i on nam je tu izrazio svoje stajalište. Dakle, sluša nas. E, zastupnik Kelly ima riječ. Hvala vam lijepo. Danas se bavimo nehumanim kršenjem ljudskih prava u Bruneju prema šarijatskom kaznenom pravu. Određeni dio ovih aktivnosti spada u degradirajuće nehumano ponašanje, a Brunei su siguran sam potpuno svjesni da je takav oblik kažnjavanja zabranjen konvencijom Moena protiv kršenja ljudskih prava. Ova događaj u ovoj zemlji zapravo ponovno vodi smrtnu kaznu kamenovanjem ljudi zbog homoseksualnosti. To je divljačka praksa koju treba ukinuti. Dolazim iz zemlje koja, Irske koja je bila prva na svijetu da je legalizirala javnim izborom istospolne brakove. Ovakav tip sloboda je osobito važan u svijetu gdje danas živimo i moramo se pobrinuti da se krećemo prema naprijed, a ne unazad u poštivanju ljudskih prava. Pozivam brunijska tijela vlasti da opozovu ovaj zakon i da počnu se pridržavati međunarodnih pravila, standarda, poštuju ljudska prava svojih stanovnika i nadam se da će sve zemlje diljem svijeta poslati snažnu poruku bruneima poput nas. Hvala. Hvala lijepo zastupnik Polček. Hvala na riječi. Promjena kaznenog zakona u Brunejima je nešto što se kreće u ekstremnom smjeru, radi se o mučenju i okrutnosti koje se protivi konvencijama UN. Ove dragonske kazne, amputacije udova, kamenovanje e, za preljubili homoseksualne odnose je nešto što je u 21. stoljeću nezamislivo. Ove promjene provodi jedan od naših partnera, sultanat Bruneja. Nisam siguran što je sultan rekao u svom pismu koje ste spomenuli, no vjerujem da bi trebao razriješiti taj nered, jer doista je vrlo licemjerno ako nama šalje pisma nakon svih orgija koje smo pročitali da u kojima on sudjeluje. Dakle, važno je da našim pregovorima s Azeanom otvorimo ovo pitanje za nadolazeće razdoblje. Ljudska prava su najbolji pokazatelj rada Europske unije i Europskog parlamenta i doista mi je drago da o tome raspravljamo jer ukoliko to ne učinimo mi, tko će drugi. Hvala vam lijepo. Gospodin, pospišali me riječ. Hvala vam puno, predsjedatelju. Samo sam želio reagirati na komentare poljskog kolege koji sumnja u razlog održavanja ovakvih rasprava. Ja dolazim iz Čehoslovačke, e, komunističke zemlje. Moji mnogi prijatelji disidenti borili su se protiv komunizma i uvijek mi govorili da cijene i izuzetno bilo kakvu podršku ljudi sa zapada. Tako da, molim vas, nemojte govoriti da ova rasprava nije važna. Ljudska prava su univerzalna i kada se zalažemo za ljude koje se progoni u trećim zemljama, to ima smisla i to nešto mijenja. Češki disidenti su uvelike cijenili kada su zapadni političari ih podržavali, zalagali se, govorili za njih i čak se danas e, sjećaju svog sastanka sa tadašnjim francuskim predsjednikom Mitterrandom. Dakle, vrlo je važno govoriti o ovakvim stvarima. Hvala. Mm, dakle, dolazimo do KDi, spontanog javljanja završavamo sa Catch i riječ dajemo zastupnik gospođi Mogherini. Hvala vam, trećeg travnja Brunei Dar es Salaam je nastavio sa provedbom kaznenog zakonika iz 2013. Prema tom zakoniku, kao što, zakonu, kao što ste rekli, predviđuju se kazne poput javnog vičevanja, amputacije, smrtne kazne kamenovanjem, a to jednostavno nema mjesta, tome nema mjesta u današnjem svijetu. Također dolazi do mogućnosti daljnjeg širenja smrtne kazne, a znate koje je naše načelno snažno stajalište protiv smrtne kazne bilo gdje u svijetu. Vjerujemo da nema opravdanja za takav oblik kazne, niti jedan zločin ne opravdava amputaciju, mučenje, a još manje smrtnu kaznu. Niti jedna osoba isto tako ne bi smjela biti kažnjena zbog toga što nekoga voli. To se ne može protumačiti kao zločin. Ovakva kazna bi predstavljala kršenje mnogih međunarodnih obveza koje su Brunei potpisali i takve su aktivnosti zabranjene konvencijom protiv mučenja i onog degradirajućeg ponašanja ili kažnjavanja koja je potpisala i sama zemlja 2015. Također se protive deklaracija AZA na ljudskim pravima iz 2012. i također krše konvenciju o pravima djeteta i uklanjanju svih oblika diskriminacija protiv žena. Na sam dan najave ovog zakona reagirali smo zajedno sa mnogim našim međunarodnim partnerima, počeo od viskopovjerenika Mišla Vešalea za ljudska prava u UN-u, a sada čekamo da će vlada Brunea pobrinuti se da provedba ovog kaznenog zakona neće kršiti ljudska prava i da će u potpunosti biti dosljedna sa svim međunarodnim obvezama što se tiče ljudskih prava, a koja je zemlja potpisala. Mislim da ova rasprava vrlo važna prilika da se naglase naša očekivanja. Također očekujemo da će zemlja zadržati e, svoj de facto moratorij o korištenju smrtne kazne. I moram reći da godinama pratimo ovu temu, <clears throat> ne radi se samo o proteklim tjednima, od kako smo započeli sa svojim reakcijama. Kada je 2013. kazneni zakon usvojen, obustavili smo pregovore o suradnju partnerstvu s Brnejevom <clears throat> i od tada smo na svim svojim sastancima sa tijelima vlasti ove zemlje i u godišnjim izvješćima o kršenju ljudskih prava e, navodili ovu temu. Sada je ključno da se spriječi provedba ovakvih kažnjavanja i u tom smjeru prije svega nastavit ćemo vršiti pritisak na bilateralnoj razini, na tijela vlasti Brunea, kako izravno tako kroz države članice koje su prisutne u zemlji, a očito novi posebni predstavnik za ljudska prava Europske unije Ivan Gilmar će također baviti se ovim pitanjem. Nastavit ćemo i baviti se ovime na, sastav, na razini un i osobito što se tiče periodične revizije sveobuhvatne i koja će uključiti i Brunei. Ovo pitanje ćemo otvoriti s našim partnerima u Azeanu, jer se ovdje radi o kršenju obveza koja je Brunei prihvatio unutar tog okvira. Ja ću osobno preuzeti odgovornost za to učinim na našem sljedećem e, godišnjem sastanku između Europske unije i Azeana u kolovozu. Zabrana degradirajućeg ponižavajućeg kažnjavanja ne tiče se samo europskih vrijednosti. Želim naglasiti to što ste što su mnogi od vas rekli, radi se o univerzalnim vrijednostima koje idu diljem svijeta, bez obzira na kulturu i običaje, radi se o pravima na kojima ne može raspolagati neka pojedina zemlja, radi se o pravima sviju ljudi i niti jedna država to ljudima ne može oduzeti. Radi se o dostojanstvu svakog bića svake osobe, a kao Europska unija mi ćemo nastaviti raditi na tom dostojanstvu i njegovom poštovanju diljem svijeta, počevši u Europi. S obzirom da je ovo zadnja rasprava tijekom vašeg saziva, samo bih možda kasnije rekla par riječi, ali za sada bih zahvalila svakom od vas na svim aktivnostima koje se tiču ljudskim prava. Doista sam to iznimno cijenila, bilo je od znatne pomoći diplomaciji Europske unije diljem svijeta i dijelim stajalište onih koji su rekli da se nadamo da će u sljedećem sazivu također biti sve veći broj članova parlamenta koji će se baviti promicanjem i obranom ljudskih prava i unutar Europske unije i diljem svijeta. Hvala. Hvala vam najljepša. Evo, aplauz koji ste primili su dokaz veliko poštovanja koje imamo prema vama. Primio sam sedam prijedloga rezolucije do kraja ove rasprave i to od zelenih ECR-a, GUA, EFDD-a, SID-a, EPP-a i ALDE-a. Ovime zaključujemo ovu raspravu. Glasovat ćemo danas. Zahvalio bih svim kolegama na suradnji. Zahvalio bih također i svim službenicima i službama ovdje u parlamentu, onima koji će se ponovno kandidirati. Želim im puno uspjeha a onima koji neće želim puno uspjeha izvan parlamenta. Evo, još jednom hvala svim suradnicima, mojim pomagačima ovdje sa lijeve i sa desne strane i hvala prevoditeljima. Svima želim sve najbolje i sretan uskrs.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 Doista smo ražalošćeni strašnom e, nesrećom autobusa na Madeiri. Najmanje 29 je izgubilo život jučer i bilo je mnogo unesrećenih. Tako da želim izraziti sučut e, prijateljima i članovima obitelji unesrećenih. Zahvaljujem također i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 E, gospodin Farije zatražio riječ, izvolite. Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, tinha pedido para intervir no início eh, desta sessão de votos para comunicar a tragédia que o Sr. Presidente já comunicou de ontem que se abateu sobre a Ilha da Madeira. Hvala lijepo, ja sam zamolio da uzmem riječ na početku sjednice kako bih upravo rekao nekoliko riječi o ovoj tragediji. Oko 29 osoba izgubilo je život. Njihov eh, život je skraćen stao je, to je jedan njemački autobus. Moja zemlja nikada neće zaboraviti tu tragediju zato što je to doista jedna od najgorih e, prometnih nesreća na Madeiri što je vrlo važno za nas u Portugalu. I samo želim kazati da mi je uistinu žao zbog tako velikog broja smrtnih slučajeva i da se nadam da parlament može uputiti sučut članovima obitelji Hvala vam gospodine Farija. Gospodin Kavada, samo trenutak. Samo da nešto pročitam. Francuske vlasti su zatražili da se skine imunitet Marije Kristinarno tu, što je upućeno odboru za pravna pitanja kao nadležnom odboru nakon što je Linda McEwen dala ostavku, parlament sukladno poslovniku ustanovio da je upražnjeno njezino mjesto od 19. travnja 2019. te će o tome izvijestiti nadležne nacionalne vlasti. Dame i gospodo, sada ću dati riječ zastupni, eh, potpredsjednici Mogherini. Hvala vam predsjedniče. Znam da je uobičajeno, da nije uobičajeno uzeti riječ prije samog glasovanja, ali s obzirom da je ovo posljedna sjednica u vašem parlamentarnom sazivu, htjela bih u ime čitave komisije u svoje osobno ime reći nekoliko riječi. Vjerujem da to vrijedi i za vijeće. Dakle, želim vam iskazati zaista duboku zahvalnost svima vama pojedinačno, svim klubovima zastupnika na sjajnih pet godina suradnje. Mislim da možemo pokazati da institucije Europske unije mogu učinkovito surađivati neovisno o njihovom autonomiji i neovisno o različitim političkim opredjeljenjima. Posebno želim zahvaliti onima među vama s kojima sam surađivala na pitanjima vanjske i sigurnosne politike, ljudskih prava. Želim svima vama pojedinačno sve najbolje u daljem radu u vašem budućem mandatu ili općenito u životu čime god se bavili. Vjerujem da ćete dalje pronositi europsku zastavu gdje god bili u ovih eh, preostalih nekoliko mjeseci mandata mi ćemo nastavi, nastojati zaista izvući prave zaključke i pouke iz dosadašnjih rada i radujemo se također suradnji sa novim zastupnicima u novom sazivu čim parlament ponovno počne zasjedati u srpnju. Hvala. Hvala vam lijepo potpredsjednice Mogherini. Vjerujem da doista govorim u ime sviju nas eh, kada vam eh, kažem hvala na vašem radu. Vjerojatno ste primijetili da je ovo posljednja sjednica i da imamo više kolega koji žele govoriti o pitanjima poslovnika, pa ćemo ići redom. Dvije dame su mi se prve prijavile i iskazale su svoju zabrinutost zbog e, jednog pitanja. Da ću njima riječ, gospođa Kosta. Grazie, Presidente, sarò... Hvala vam Danas je svjetski dan uh, UNESCO-ve baštine. Htjela bih da se prisjetimo katedrale Notre Dame i naše bogate evropske baštine. Zahvaljujući parlamentu smo imali čak i godinu kojom smo to proslavili. U to smo uključili velik uh, broj uh, građana. Sada smo kao parlament predvidjeli sredstva za baštinu u svim našim programima. Imamo agendu za kulturu i Htjela bih na tome zahvaliti svim kolegama na ovih deset godina suradnje. Napravili smo što smo mogli, napravili smo veliki zaokret u politikama koje se tiču kulture. Hvala svim kolegama i hvala. Hvala vam, gospođo Kosta. Gospođo Grostet, hvala vam. Drage kolege, zahvaljujem svima vama koji ovdje nosite simbol onoga što nas podsjeća na tu strašnu obljetnicu pobune u Varšavskom getu. Milijuni ljudi nose cvijeće danas u Varšavi i ljudi su došli od asvoda kako bi ponovili riječi nikada više. Ovo su posljednji dani ovog saziva. Nemojmo zaboraviti glavni cilj ove naše Europe su mir i poštivanje ljudskog dostojanstva. Svima vam želim da nastavite raditi na tome svugdje i u svakom budućem trenutku. Hvala. Imamo li još e, pitanja vezano uz poslovnik, ali molim vas da budu doista pitanja koja se pridržavaju poslovnika. Izgleda da to nije slučaj. Znam da je još neke kolege žele uzeti riječ. E, gospodin Kavada, izvolite. Hvala ti, Rainer. Hvala, predsjedniče. Ja ću vrlo kratko, jer znam da nitko ne voli kada se govori dugo. ja sam u ovih 15 godina vrlo malo govorio. Obećao sam svojim biračima da ću raditi angažirano i nadam se da sam u tome uspio zahvaljujući i suradnji s vama. Ovo je moj treći mandat, pa vas želim pozdraviti jer je to moj posljednji mandat i želim reći vama, gospodine predsjedniče, kao čovjeku iz susjedne zemlje, a to je da će Europa i dalje živjeti, opstaće usprkos onima koji žele da se naše zemlje zatvore iza granica. Jer Europa je ona gospodina Branta koji je spasio židove. E, to je ona e, geta koji smo spomenuli, zatim dva poljska suca koji su se borili protiv komunizma, Helmuta Šmita i Kola, Fleischmana. Slovakinje koja je spašavala ljudske živote za vrijeme rata, zatim e, to je Europa Vaclava Havela i moja prijateljica Simon Weil. Hvala vam što ste mi omogućili da postanem boljim čovjekom nego što sam bio kada sam ovdje došao. E, čak iako je bilo onih koji su se protivili mome radu, ja sada odlazim, zbog toga mi je iznimno žao i u svome srcu nosim skromnost e, našega rada i doprinosa sviju nas ovdje. Uh, Zastupnik Peterle. Da, drage kolege, ovo su posljednje odluke koje donosimo u ovom sazivu i želim vam zahvaliti na pet godina sloge i različitosti. Naša je odgovornost da Europa bude na okupu, izgradimo ponovno katedralu Notre Dame i želim svima sretan uskrs. Hvala lijepo, gospodine Peterle. A sada prelazimo na glasovanje. Zunächst das Thema China. Wir haben einen mündlichen Änderungsantrag von Frau Kollegin. Prva je tema Kina. Imamo prijedlog gospođe Šojdrove. Hvala vam. Ja ću vrlo kratko, jedan usmeni amandman vezano uz uvodnu izjavu A. Kina iskazuje interes u poštivanju međunarodnog prava i standarda vezano uz ljudska prava u vlastitom e, razvoju. Hvala. Da li se netko želi uložiti prigovor? Ako to nije slučaj, onda sada glasujemo o čitavom tekstu rezolucije. Uz ove izmjene glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje angenommen. Usvaja se, prelazimo na Kamerun. Imamo e, zajednički prijedlog rezolucije nekih zemalja. I za, protiv, odbije se. Dakle, imamo sada tekst rezolucije u cjelini. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Prelazimo na Brunei. Imamo zajedničku rezoluciju sedam klubova. Amandman 2 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim e, za protiv usvaja se. Sljedeći se usvaja. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prvi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. G, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se rezolucija u cjelini. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Moraes jedinstvenim glasovanjem, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Angenomen. Usvaja se. Zatim izvješće Balas. Gospođa Stevens ima prijedlog. Dear President, colleagues, Gospodin Stevens, dragi kolege, sukladno poslovniku članku 194 predlažemo ime moga kluba da odgodimo glasovanje o izvješću Balas za sljedeći parlamentarni saziv iz razloga što ovo izvješće nije spremno za glasovanje na plenarnoj sjednici i budemo li danas glasovali samo će se pokazati velike podjele koje trenutno postoje na ovaj posljednji dan ovog saziva. Mislim da bismo trebali ostaviti ovaj dosje sljedećem sazivu kako bi se došlo do jednog solidnog dogovora koji će biti u interesu naših sugrađana. Nadam se da mogu računati na vašu potporu za odgodu glasovanja i hvala na pozornosti. Hvala, gospodin Balas. Želi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 desničari, konzervativni desničari žele obstruirati demokratsko glasovanje i raspravu. Rasprava je održana, sada je e, trenutak da se održi glasovanje i na tako osjetljivu temu kao što su prava radnika na kraju ovoga saziva parlament ne može naprosto zašutjeti. Hvala vam, gospodine Balas. Sada prelazim na prijedlog ECR-a. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Angenommen. Usvaja se. Damit kommen wir zum Bericht Eickhout, Antrag 90. Sada idemo na izvješće Eickhout. 90 eh, pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Svi su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 91. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, time smo završili ovaj postupak eh, u prvom čitanju. Sad prelazimo na sljedeće izvješće. Eh, Gžib, 87. amandman, otvaram glasovanje, pojmenično zatvaram glasovanje. Usvaja se. Time smo završili prvo čitanje u parlamentu izvješće Zjevka, e, privremeni sporazum, amandman 41. pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Time smo zaključili postupak u parlamentu u prvom čitanju. Izvješće Regner, privremeni sporazum, amandman 340 i pomjeničnim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Izvješće Krasnodepski. Amandmani 32 i 48 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 31 CP1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u svasti 33. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6, rev i 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31 CP2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 34. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 CP1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1 CP1. Ne razmatra se. 35. I poimeničnim glasovanjem. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 CP4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1CP2D i 31CP5T koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvar se. 36. se ne razmatra. 37. Poimeničnim glasovanjem otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 CP6. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 1 CP3 se ne razmatra. 38. poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Odbija se. 39. poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Poimeničnim glasovanjem. Otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 CP7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Poimenično Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21. i 41. koji su istovjetni. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 43D poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1CP4, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31CP8, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Mislim da se usvaja, ali ne znam točno. Otvaram glasovanje. Usvaja se. 31 CP9 poimeničnim glasovanjem Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. 44. se ne razmatra. Zatim 31 C50. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 31 CP11 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 45. 45. se ne razmatra. Glasovat ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se 1 CP5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 31 cp 50 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1 CP6 pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 CP11. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se 47 poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 46. poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 1 CP7. koja je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 31 CP12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Prijedlog komisije uz izmjene e, poimeničnom glasovanjem. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usva se. Time smo zaključili usvajanje u prvom čitanju. Zatim izvješće gospodina Luke, amandman drugi, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ovime je dovršeno prvo čitanje u, u parlamentu. Još jedno izvješće Luke, privremeni sporazum, amandman dva. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvojeno amandman tri Izjava komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Fernandeš Gualtieri. Predsjednica Mogherini u ime Europske komisije. President, let Dozvolite da prije svega zahvalim izvjestiteljima Fernandešu i valteriju na sjajno odrađenom poslu na ovom dosjeu. Međutim, zahvalila bih i e, odborima, Ekon i Bađ, te svim ostalim odborima i izvjestiteljima u sjeni na konstruktivnom radu u jako malo vremena. Ovo vječnica je podržala ovu inicijativu komisije tijekom cijelog ovog mandata. Pozdravljamo sporazum koji je suzakonodavac postigao te želim pročitati sljedeću izjavu koja je kratka. Kao što je složeno tijekom e, trijaloga, ne dovodeći u pitanje nadležnost e, vijeća kad je riječ o rastu i e, stabilnosti, kada govorimo o općem upravljaju banaka i upravljanju u ime i ulagačkih platformi. To bi se trebalo kvalificirati kao jedna mjera u 5.1.9.1, onako kako je to navedeno u uredbi Dakle, 1466 te 1467 kroz 97. Također, kada je riječ o paktu za rast i stabilnost, Predvidjeli smo jednak tretman e, za postizanje globalnih e, ciljeva razvoja vezano uz korištenje EFSI-a kako bismo dobili jedan e, konkretan dobar instrument putem davanja država članica, dakle odnosno uplata u ovaj jamstveni fond. Hvala lijepo. Vielen Dank, Frau Wir haben eine partielle Hvala vam. Dakle, riječ je o privremenom sporazumu, amandman 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovime se e, zmijenjaju, dakle oni amandmani usvojeni 16. siječnja. Glasujemo sad o prijedlogu komisije. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Ovo je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Prelazimo na izvješće Klun i ovdje imamo privremeni sporazum. Otvaram glasanje. Su li svi glasovali? Zatvaram. Usvojeno. Izvješće Tang. I ovdje imamo privremeni sporazum. Amandman 2. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. ovim je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Girling. Privremeni sporazum. Amandman 44. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja. se, ovime je dovršeno prvo čitanje. Prelazimo na izvješće Langen. Privremeni sporazum, amandman 2, podmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Hübner, privremeni sporazum, man 2, pojmenično glasovanje, Otvaram glasovanje. Ali abgestimmt? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Zander. Privremeni sporazum, amandman 2, pojmenično glasovanje, Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje. Prelazimo na pregovore sa vijećem i komisijom o pravu na Europskog parlamenta na istragu, zakonodavni prijedlog. Glasujemo za, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I za kraj,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 Usvaja se drugi dio. Otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvoren glasovanje. Usvaja se amandman 4. Poimenično glasovanje. otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvoren glasovanje. Usvaja se amandman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 Dragi kolege, prelazimo na e, posljednje e, glasovanje. Zahvalio bih e, svima na suradnji. Hvala vam na razumijevanju kada sam počinio neke pogreške. Ispričavam se. Želim svima sretan uskrs, želim vam dobru izbornu kampanju ukoliko ste se ponovno odlučili kandidirati. Ovdje se borimo za ideje i političke stavove, ali stalno govorimo o politici i demokraciji.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 Danas e, će biti e, malo komplicirano jer je velik broj onih koji se žele pozdraviti nešto reći za kraj, međutim bio bih vam zahvalan uliko koliko biste mogli biti brzi kao kod e, glasovanja, izaći iz vijećnice da bismo nastavili sa obrazloženjem glasovanja. wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige Kollegen namentlich nennen, um den Vorgang zu beschleunigen. Herr Kollege Kaspari. Dobro, ja ću prozivati imena e, zastupnika kako bismo počeli, e, kako bismo potakli kolege da brže izađu iz vijećnice. Herr Kollege Castaldo.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 Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Izvješće Mecola, zastupnica Forenza. Nema je. Prelazimo na izvješće Eichhout. Please. Please herr scholz herr scholz das not hier. So, ich darf jetzt herrn kollegen sonierz das wort erteilen. zastupnik sonierz izvolite. głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. ja sam glasovao protiv e, ovog izvješća jer mi uopće nije jasna logika. Ako je jedno vozilo ima nultu emisiju, onda se to dvostruko računa. Pa nema uopće vozila koji imaju emisiju, jednaku, emisiju plinova jednaku nuli. Barem to nije realno moguće. Pa to je još jedna direktiva koja je neodgovorna. Kako će se to eh, provoditi u praksi? To stvarno nije moguće. neće se na ovaj način pomoći zaštiti okoliša. Električni automobili nemaju emisije tamo gdje se kreću, ali te emisije onda možemo pronaći u sektoru proizvodnje električne energije. Dakle, nema ovdje previše koristi e, širenjem električnih, e, e, od širenja električnih vozila. Potom je tu problem sa njihovim baterijama, materijali od kojih su napravljeni. Ovo nije odgovoran e, zakonodavni tekst. Dovodi u pitanje tržište automobila u Europskoj uniji. Hvala vam. Prelazimo na sljedeće izvješće. Izvješće GŽIB. Dajem riječ zastupniku Metjusu. Hvala vam predsjedatelju. Kada je ova mjera prvi puta razmatrana. Bio sam prilično nezadovoljan time, kao što je vrlo često tipično za ovo mjesto. Bavilo se većom centralizacijom, snažnijom kontrolom i oštrijem, strožem provođenju pravila iz središnjice. U ovom slučaju osobito je naglašavana korištenje električnih vozila kako bi se smanjile emisije no ako nas je zeleno gospodarstvo išta, zelena ekonomija naučila, to je da ne znamo kako će se tehnologija razvijati. I za političare koji su ovdje, da oni pokušaju diktirati kako će tehnologija i industrija se dalje razvijati je potpuno besmisleno. Tako da mi je vrlo drago da nakon puno posla sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sijeni da smo uspjeli ovu raspravu usmjeriti u mnogo smislenijem dijelu i da se manje naglašava samo električna vozila, dopustit ćemo tehnologije, neka se ona slobodno razvija svojim korakom. Hvala. Hvala vam lijepo. Prelazim na izvješće Zvijevka. Imamo ovdje zastupnika Matijusa. Još jednom. Hvala vam. Još jednom. Mislim da je ovo vrlo važno, zapravo je potpuno ključno da poduzeća koje pokušavaju preko granica trgovati i to pokušavaju elektronski, internetski provoditi, da to mogu učiniti bez ograničenja, bez toga da ljudi pokušaju zaustaviti međunarodnu konkurenciju. U izdavačkoj industriji dakle ja dolazim objavljujemo e-books, elektroničke knjige koje se mogu bilo koje zemlje jednostavno downloadati, <clears throat> obradi se uplata i stvari lijepo funkcioniraju. Ova mjera koja olakšava poduzećima da se trguju internetski i da se osnivaju online je vrlo važna, osobito zbog toga što se uklanja nužda da se fizički mora otići u neku drugu zemlju jer je cijela poanta interneta da se stvari mogu učiniti na daljinu. Hvala gospodine Matthews. Time prelazimo na izvješće Regner. I tu riječ ima gospodin Matthews. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Još jednom uzmem riječ kako bih nešto rekao potrebi za slobodnom međunarodnom trgovinom. Ova konkretna poruka, oduševljen sam što mogu reći, zapravo nam <clears throat> olakšava tako nešto. Kada ova mjera prvi put se pojavila, razmatrali smo razna ograničenja za poduzeća, potrebu da se dokaže čime se bave, ali doista sam zadovoljan što mogu reći da ovime to više nije slučaj, da se radi o velikom koraku naprijed za međunarodnu trgovinu u Europskoj uniji, međunarodna trgovina poboljšava zapošljavanje, bolje razumijevanje između nacija i to sve skupa mora biti jedna pozitivna dobra stvar. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Ove prelazimo na izvješće Krasnodebski. Zastupnik Jurek prvi ima riječ. Hvala vam. Hvala vam. Sustav vrijednosti i smjer u kojem ide politika se ogleda u proračunu koji se donosi. Odluka o stvaranju Europskog fonda za obranu možda nije velik korak unaprijed, ali je korak u dobrom pravcu. To je put prema stvaranju europske vojske. To nije dobar put za našu buduću suradnju. Dobar dio zemalja Evropske unije je povezan u NATO savezu, a sada krećemo u stvaranje jedne druge vojne snage. Međutim, trebali bismo više surađivati na političkom planu, a ne na stvaranju europske vojske. Forenza. I hvala vam, zastupnica Forenza, sljedeća ima riječ. Hvala vam. Ja sam e, snažno glasovala protiv ove rezolucije. Smatram da Europska unija treba promijeniti smjer. Treba raditi na jedinstvu i e, zaštiti života naših građana, ne raditi za zaštitu granica. Europska unija ovdje riskira definitivni potop u sredozemlju. Svakog dana su tamo ugroženi životi i ljudi stradavaju. Mislim da Europska unija treba financirati osobe, boriti se protiv siromaštva, osmisliti europski sustav oporezivanja ići prema stvaranju europske vojske, znači ukloniti resurse iz borbe za jednakost i osnovati i opet koncentrirati se na zaštitu granica, a ne za primanje onima, onih kojima je to potrebno. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću temu. Izvješće Tang gdje kao govornika imamo zastupnicu Majer. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Mislim da sam posljednja Britanka koja se javlja u vječnici, ali nadam se ne posljednja ikad. Financijski sektor ne može se jednostavno baviti zarađivanjem za manjinu Ignoriraju ti posljedice za sve druge i za naš planet. Kao laborističke zastupnice želim da novac koje banke i mirovinske i osiguravajuća poduzeća ulažu se koristi da se stvori bolje, pravednije društvo. Današnji glas je ključan dio u našoj borbi da se financije povežu sa programom za održivi razvoj to je u dugoročnom interesu sviju. Onečišćujuća fosilna goriva nisu stabilna, isplativa investicija, niti je isplativo za nemarivanje zdravstva i zaštita na radu, niti rad djece. Danas velike banke i usegravajuća poduzeća ne samo da moraju razmotriti financijske povratne investicije, već i utjecaj na okoliš i pitanja poput rodni jaz u plaćama, korupcije i tako dalje. Zajednički gradimo pošteniju Europu za većinu, a ne za svega nekolicinu. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na izvješće. Obrazloženje glasanja o zakonodavnom predlogu pravu Europskog parlamenta na istragu zastupnik Pospišil se javio za riječ. Hvala vam predsjedatelju. Ja sam bio za ovu rezoluciju zbog toga što je doista strašno da još uvijek nemamo provedbene smjernice koje se bave istražnim pravom Europskog parlamenta. Pokušali smo steći to pravo tijekom cijelog ovog mandata, ali nažalost što se tiče komisije, osobito vijeća, imali smo vrlo, vrlo slabu reakciju sve do jeseni prošle godine. Te su čak reakcije bile vrlo negativne. Imali smo e, i upite o razlozima zbog čega ne bismo usvojili nešto u tom smjeru i nadam se da u sljedećem sazivu parlament će se više truditi zajedno s komisijom i vijećem da se ispravi taj problem, odnosno drugim riječima da se ne usvaju e, rezolucije u tom smjeru. Ovo je ključna uloga parlamenta koju se treba učinkovito provoditi i hvala vam na pažnji. Hvala vama. Više nemamo na tu temu. Nikoga još imamo dva obrazloženja glasanja o sveobuhvatnom okviru Europske unije za endokrine disruptore. Zastupnik Farija prvi ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Endokrini disruptori, postoje već danas dostatni dokazi, tijekom proteklih 20 godina se prikupljaju o toksičnosti ovih tvari koje su sve prisutne i zbog toga što nanose štetu ljudskom tijelu, do sada se samo zapravo koristio jedan ad hoc pristup za procjenu njihova utjecaja, ali to nije dostatno kako bi se pokazale sve opasnosti koje su vezane uz te tvari. Što se tiče većine tvari, što više smo s njima u kontaktu, to je veća opasnost, a to je šteta jer ovdje govorimo o higijenskim proizvodima, šamponima, dakle proizvodima za svakodnevnu upotrebu i zbog toga a, vrlo često ne znamo koji su to mehanizmi koji zapravo nanose veliku štetu, a ne znamo na koji način zapravo to čine u ljudskom tijelu. A mislim da su zdravstvena pitanja osobito važna u tom kontekstu. Hvala vam, gospodin Sošnjec, na posljednji riječ. Hvala vam lijepo, ova rezolucija. Rekao bih da zapravo ne znamo o kojim se tvarima ovdje dogovori, ne znamo da li su štetne ili ne, ali očito je da ćemo to regulirati, a Europska komisija je za tako nešto najbolja i samo dobro pokazuje da Europski parlament nije naučio ništa, poput Brexita. Britancima je dosta vaše regulative i arogancije, odlučili su zbog toga da ne ostanu u Europskoj uniji i mislim da to lijepo pokazuje da je cijeloj Europi toga dosta a elite u Europi izgubit će svoju moć. Ne znam kakva tu ostvarenja Europski parlament misli da dobiva i ne znam kojim pravom uopće si toliku eleganciju e, dopušta. Vi dakle mašete prstom i propobjedate cijelom svijetu, ali ste samo uništili Europu. I mislim da će Europska unija isto tako biti uništena. Hvala vam gospodine s ovime privodimo kraju obrazloženja glasanja o endokrinim disruptorima. I iznimno je do... još jedno do obrazloženje dopušteno zastupnica stmicame o Europskoj graničnoj straži. Eh, Hvala vam na razumijevanju. Ja sam eh, glasovala protiv izvješća eh, Mecola zato što Smatram da Europska unija treba spašavati ljude, a ne odbijati ih. Treba prekinuti ovaj sporazum sa Libijom. Mislim da bi moja zemlja trebala dokinuti politiku kriminalizacije nevladinih udruga. Evo još jednom ih je vlada E, kaznila. Sada se želi izglasati jedna posebna direktiva protiv e, brodova u sredozemlju. Ono na što se najviše ponosim e, jesu oni dani koje sam provela na brodu Open Arms. To je brod koji spašava živote u sredozemlju. Ovo je moje zadnje obraćanje u vijećnici. Zahvalila bih svima na suradnju. Ovih pet godina sam puno toga naučila. Nadam se da sam i dobro obavljala svoju dužnost zastupala sam e, slabe, zastupala sam sve i htjela bih da oda radosti svima jednako zvuči. Hvala vam lijepo. Zastupnice Forenza, a ovime završavamo obrazloženje glasanja. Zastup, zapisnik sjednice u usvojeni tekstovi bit će usvojeni ako nema nikakvih prigovora. A time možemo i ove rezolucije prenijeti onima na koje su adresirane. S da je ovo posljednje zasjedanje, predlažem da usvojimo odmah zapisnik ovog zasjedanja u skladu sa člankom 192. Ukoliko za to nema prigovora, smatramo ih usvojenima. Želimo vam sve najbolje, želimo sve cijeloj službi Europskog parlamenta sve najbolje svim onima koji su bili tijekom cijelog saziva s nama kao i ovog tjedna i želimo vam siguran povratak vašim kućama. I vidimo se ponovo ovdje u novom sazivu. Hvala vam lijepo. Ovime završavamo zasjedanje.